Uh, back. Dobar dan svima, želim vam dobrodošlicu. Želim vam sve najbolje za predstojeću sezonu. U ime kluba zastupnika NF-a točke 10, 11, 12 razmotrit će se na početku današnjeg dnevnog reda, tako da ako nema primjedbi, nacrt dnevnog reda usvaja se sa ovom izmjenom. Nekoliko priopćenja predsjedateljice. Zbog e, velikog radnog terećenja na kraju ovog saziva koordinatori su odlučili otvoriti rokove za amandmane e, za prijedlog komisije za čitav niz dosjea i zato se neće imenovati u Enviju ni jedan izvjestitelj za mišljenje i nećemo imati nacrt izmišlja u ovim fajlovima amandmani koji se osvojio u će se uključiti u mišljenje e, koje će se podastiti moje ime kao predsjedateljice. Zato imamo sljedeće rokove. Referentne vrijednosti za niske emisije ugljika i za pozitivan ugljični učinak, to je suodlučivanje. E, rok za podnošenje amandmana u Enviju je 9. listopada 2018. 11 sati. 19. i 20. studenog ćemo glasovati u našem odboru. Program Digitalna Europa, suodlučivanje, rok za podnošenje amandmana u Enviju je ponovno 9. listopada u 11 sati. Glasovat ćemo u Enviju 8. studenog. Što se tiče konferencije veleposlanika, znate da svake godine imamo konferenciju sa svim veleposlanicima Europske unije koja se organizira u Europskom parlamentu. Ove godine konferenciju ću održati u utorak 4. rujna popodne. I jedna od triju tema koje ćemo obraditi bit će klimatske promjene. Nacrt dnevnog reda je već poslan svima vama i pozivam vas da sudjelujete. 12. studenog Održat ćemo izvanredni sastanak u Strasburu od 7 do 9 na večer kako bismo izglasali neke hitna izvješća i mišljenja. Nacrt dnevnog reda ćemo vam poslati na vrijeme. A današnje prevođenje imat ćemo na 20 jezika i kao i obično Dokumenti za sjednicu su dostupni na internetu, imat ćemo web streaming prevođenja i sjednice. Preporuke koordinatora 10. srpnja. Ako nema primjedbi, smatramo da su preporuke usvojene. Dobili ste Zapisnik sastanaka 25. i 6. travnja, 16. 17. svibnja, 7. lipnja. Ako nema primjedbi do kraja ovog sastanka smatrat ćemo da su zapisnici usvojeni. kako smo se već složili. Idemo sada na točku dnevnog reda broj 10. Izvjestiteljica za mišljenje je gospođa Melan. Za u današnjoj raspravi zamijenit će gospođa Tošenovski. Tema je zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu. Gospođa Trošinovski, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Ispričavam se u ime kolegice Melan koja je trebala biti na ovom sastanku kako bi predstavila ovo izvješće, ali zbog obiteljskih razloga, nažalost, morala je ostati kod kuće i zato se ispričava. Ovo je treći tekst komisije na temelju Europskog stupa socijalnih prava. Ovdje govorimo o pet stvari koje su kancerogene tu sam uzela u obzir razne komentare klubova u raspravi o ovoj temi u odboru EMV je kolegica već bila izvjestiteljica za tu temu i u odboru EMPL također za mišljenje. Uzeli su u obzir tešku, teški balans koji smo postigli između mogućnosti e, e, poboljšanja znanja radnika, njihovog treninga i mogućnost socijalnih sustava na nacionalnoj razini u perspektivi obeštećenja e, onih radnika koji su doživjeli nesretan slučaj vezano uz te tvari. Postoji velika homogenost, e, nehomogenost u Europi, a neke države bi se trebale prilagoditi samo za jednu ili dvije tvari maksimalno. Dakle, harmonizacija e, postotaka bi trebala imati samo e, određeni učinak na razne sektore. Kolegica Melan eh, nada se da ćemo moći surađivati na izradi dokumenta na ovoj osnovi. Hvala. Sada riječ dajem izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Gambuš ima riječ. Hvala, predsjedateljice. Evo, samo kratko od mene. O mom biračkom okrugu dobro poznajemo ovu temu. Na jugu Katalonije, među ostalim već u 30 godina, se borimo e, za e, dekontaminaciju industrijskih terena. To je područje gdje stanovništvo dostapati zbog utjecaja teških metala, e, čišćenje će se zaključiti iduće godine u proljeće, a za pet godina će se zaključiti svi radovi. Što se tiče samog zdravlja, ova je tema jako važna i zato je bitno da sada radimo na ovom izvješću. Pozitivno je što je Claude Ronan u travnju postignuo u sklopu odbora EMPL. Važno je pozabaviti se pitanjem radnika, zato što postoje mnogi rizici vezani uz kancerogene tvari. Kao zakonodavci e, znamo da se znanstveni svijet dosta bavio mentalnim poremećajima, tu govorimo o stresu i depresiji. Ekonomske posljedice su procijenjene e, u odboru e, i to je otprilike šest milijardi na razini Europske unije. Moramo nastaviti i dalje provoditi istraživanja i izdvajati sredstva za zaštitu radnika u Europi u svim sektorima. Jer za milijune europljana ova je tema od vitalne važnosti. Hvala. Hvala. U ime socijalista, gospođa Višnjevska, vi imate riječ, izvolite. Hvala. Predsjedateljice, poštovani kolegi i kolegice, Europska agencija za sigurnost na radnom mjestu procjenjuje da su tumori uzrok 25% e, smrti na radnom mjestu. Svake godine je trošak ogroman i procjenjuje se na 120 milijarde eura godišnje. E, glavni cilj ovih izmjena je da se poboljša zaštita radnika u Europskoj uniji, da se poboljša zaštita njihovog zdravlja. Ove prijedlozi zaslužuju našu podršku. Moramo zajamčiti sigurna radna mjesta građanima, pogotovo onima koji dolaze u doticaj sa mutagenim i kancerogenim tvarima. Moramo uvesti granične vrijednosti za pet tvari koje su kancerogene, a to će pozitivno utjecati na život radnika. Time ćemo poboljšati E, njihov rad e, i na radnom mjestu više neće trebati patiti od posljedica e, i neće se trebati podvrgavati medicinskim tretmanima. U prilogu imamo i neke izmjene u odnosu na direktivu 2004 36 i to treba još pojasniti, zato ćemo mi uložiti amandmane koje će biti stručne prirode. Amandman koji će biti vrlo važan bit će u vezi sa mm, čimbenicima koji sadržavaju neorganske metale, e, e, neorganske spojeve određenih metala i ovdje e, situacija još nije dovoljno detaljno opisana. Što se tiče kadmija, predlažemo razdoblje tranzicije i to prelazno razdoblje bi se trebalo produžiti na 10 godina. Na taj način ćemo moći ukloniti e, sve moguće nedumice oko interpretacije. Imat ćemo veću transparentnost. Hvala. Gue. Vins. Dobro. Budući da ne vidim drugi izvjestitelje u sjeni, e, sada je rasprava otvorena za javljanje ostalih zastupnika. Ako se nitko ne javlja, gospođa Trošinski. Oprostite, gospodin Hejdon iz e, komisije ima riječ. Izvolite. Hvala. Drago mi je što sam danas na ovoj raspravi kako bih vam predstavio ovaj prijedlog vezan uz direktivu o mutagenim i kancerogenim tvarima. Kao što znate, komisija je vrlo aktivna u tom području. Gospođa Tyson eh, radi na ovim eh, posljedicama. Mi znamo da eh, se danas poduzimaju mnoge mjere vezano uz rak kao posljedica E, na radnom mjestu i radimo mnogo sa socijalnim partnerima. E, čuli smo koje su izmjene predložene u ovom odboru, pogotovo što se tiče e, kadmija, a ovaj prijedlog obuhvaća i neka socijalna pitanja. Vidjeli smo da je rasprava prilično konstruktivna. Europski stup socijalnih prava je spomenut u studenom u Kopenhagenu je bio važan trenutak prošle godine. E, tada smo definirali radno okruženje i zaštitu radnika od mutagenih i kancerogenih tvari. Očekujemo izvješće, a nakon toga ćemo reagirati na njega. Pripremio sam dužu izjavu, ali zbog nedostatka vremena mislim da je bolje da ovdje stanem. Imamo izvješće o procjeni učinka, 168 stranica ima i tu se raspravlja o graničnim vrijednostima i utjecaju manjih i većih vrijednosti koje postoje u raznim državama članicama, tako da je spomenuto i to izvješće. Kao što sam rekao, imamo razne prijedloge kao komisija i vjerujemo da je naš prijedlog e, solidan e, prijedlog za sve socijalne partnere kako bi se omogućila sigurnost i zdravlje na radnom mjestu. I također Europska agencija za kemikalije pomogla nam je u dokumenta i stvarno nas zanima koje je vaše viđenje i koji će biti vaš doprinos sastavljanju ovog dokumenta. Hvala. Hvala. A sada gospođa trošinski ako želite još nešto dodati, izvolite. Ne, gospođo predsjedateljice, želim samo reći da ću vaše komentare e, prenijeti kolegici Melan. Hvala. Rok za podnošenje amandmana je 5. rujna u 11 sati. 1. E, e, listopada ćemo imati glasovanje. 11. točka na dnevnom redu. To su zapravo točke 11 i 12, odluka vijeća o sklapanju sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana. Uh, this is uh, Ovaj dosje, za njega bila služena gospođa Melan. Imamo razmatranje nacrta mišljenja. Pozivam ponovno gospođu Tručinski da nam da uvod u ovu temu. Hvala gospođo predsjedateljice. Sporazum koji su potpisali Europska unija i Japan je najveći gospodarski sporazum, odnosno trgovinski sporazum koji je Europska unija potpisala. Područje slobodne razmjene obuhvaća jednu trećinu svjetskog BDP-a i omogućit će 85% za 85% proizvoda Europske unije da uđu u Japan bez bila u Japan izgubio neke slučajeve, mi smo izgubili neslučajeve. Ako se te dvije zemlje zapravo uh, slože o uh, tom načelu, opet o tome se ovdje ništa ne govori. Propuštena prilika što pokazuje da je opća, uh, opća uprava za trgovinu zapravo brine samo o tome da postiže E, više trgovine, a pri čemu se, se ne vodi računa o drugim načelima. Dakle, moramo puno stvari uzeti u obzir, želimo više obvezujućih obveza vezani za održivi e, razvoj i e, dokle god to nemamo, mi zeleni to ne možemo poduprijeti. Hvala lijepa, gospodine Eichhout propustili smo moje riječi dobrodošlice za ponovno e, okupljanje. Dakle, drago mi je vidjeti vas. Imamo gospodin Omađi će uzeti riječ kao Gospođo predsjednice, Sada smo poprilično opušteni nakon ljetne stanke, drago mi je ponovno sve kolege vidjeti, no prijedlozi koji su nam na stolu ipak nam dovode do lošeg raspoloženja. Oni smatraju da u jednom e, demokraciji koja dobro funkcionira, e, da Europski parlament je zapravo zaobiđen, da je demokracija do te mjere povrijeđena, da 17.7. E, je predsjednik Juncker E, e, potpisuje zajedno sa e, gospodinom Tusko, a da ne postoji termin prije toga gdje bi Europski parlament imao mogućnost nešto reći. To ne može biti tako. Ne može, ne može to tako dalje ići da predstavnici um, dakle jednostavno takva situacija je neodrživa. E, jer se jednostavno odbija stav europskih institucija. Dakle, to je sporazum koji je zapravo e, najgori za vezano za klimu i kod političara u Europskoj uniji radi se Dakle, radi se o konferenciji stranaka. Želimo biti na neki način preteče, želimo biti predvodnici kada se radi o ciljevima i protokolima vezani za zaštitu e, klime, a imamo e, sporazume o slobodnoj trgovini, imamo zapravo e, zapravo e, situaciju u kojoj se trgovinska politika zapravo podređuje i zapravo se dogovara nešto što je u suprotnosti sa ciljevima e, politike zaštite e, klime, što je loše za naravno naš planet. Ne uvode se obvezujuće mjere, nisu predviđene sankcije, to je vezano i za održivi razvoj i jednostavno se kritika ostavlja po strani, e, kritika koju smo mi vrlo jasno razložili vezano za e, sporazum, postizanje sporazuma s Japana. I još na jednu stvar želim uputiti, a to je ribarstvo, a to je e, kitolov. Mi znamo koliko tu jednu štetnu ulogu ima Japan znamo da postoji međunarodni moratorij na kitolova, a unatoč tome imamo e, trgovinski sporazum gdje je ovo pitanje uopće nije dotaknuto i iz svih tih razloga naš klub i to vas neće iznenaditi, e, glasovat će protiv ovog sporazuma. To nije dobra demokratska metoda kada Europski parlament mora reći samo da ili ne. Kada bismo imali hrabrosti dakle zaista e, ostvariti naše nadležnosti trebali bismo reći e, ne. E, I zapravo metode dogovora sporazuma o slobodnoj trgovini koje zapravo dovode u pitanje puno, puno ciljeva i ako se jednom probudimo možda će biti već uh, prekasno. Gospodin Peterle, Peterle ima riječ. Gospođo predsjednice, dobar dan. Neće mnoge iznenaditi da ja jako podupirem ovog sporazuma e, između Europske unije i Japana u odboru AFETA. Ja sam e, izvjestitelj za strateški sporazum koji će ojačati e, naše, partnerstvo kroz političku suradnju. I želim naznačiti nekoliko stvari koje mišljenje nije dotaklo ili je pak krivo doteklo, a to je opravdanje kaže da je sporazum nije neće zasigurno stvoriti radna mjesta, ali prema projicinima brojevima milijarde Europske unije će dovesti do 10 tisuća radnih mjesta u Europske unije, što e, znači da će doći do poboljšanja produktivnosti i rasta e, e, bruto domaćeg proizvoda. Druga stvar, ni što se tiče regulatorne suradnje između eu i Japana, omogućit će nam da čvršće surađujemo u razvoju međunarodnih standarda kako bi se E, borili e, u slučajevima kada su naše regulative e, nisu kompatibilne. To će nam omogućiti da se bavimo i da stvorimo jednu platformu za poboljšanje normi između naših gospodarstva mišljenje je poprilično abstraktno i nema statističkih referenci niti informacija u izvješću i opravdanja Japan Eh, se kaže da je to najveći eh, svjetski uvoznik eh, drva nakon Kine, SAD-a je na trećem mjestu. Dakle, naše, naše mišljenje treba biti zasnovano na činjenicama. Dakle, EPE e dolazi uz SPE, to znači uključuje sektorsku suradnju, uključujući i odgovor na regionalne i svjetske e, izazove, to su pitanje zaštite okoliša, e, energetska sigurnost između ostalih. Ovo mišljenje uključuje e, pretpostavke koje e, potiču protekcionizam, a to bi moglo dovesti do velikih šteta za obje strane. I nadam se da možemo doći do jednog mišljenja, da možemo poduprijeti prijedlog vijeća vezano za sklapanje ovog e, sporazuma između Europske unije i Japana. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Time smo iscrpili listu izvjestitelja u sjeni. Želi li još netko se javiti za riječ? Ako ne, e, dajem riječ e, komisiji gospodin Čivirulo. Hvala lijepa, gospođo predsjednice, i dobar dan svima uvaženim zastupnicima. Hvala na vašim komentarima e, koje su zastupnici iznijeli želim odgovoriti na neke od ovih komentara, posebno na one za koje je komisija pozvana na odgovornost, da tako kažem, i počet ću sa pitanjem demokratskog deficita i pitanje zaštite investicija. Budući da sam zamjenik glavnog pregovarača za ovaj sporazum, ja sam uključen u način kako su se pregovori odvijaju i zapravo mi smo predstavili E, vijeću i parlamentu ono što je zaključeno. I, i jedini element o kojem smo mogli pregovarati i upravo zbog čega odgovaramo na političku hitnost koju je Europski parlament iznosio o e, sistemski investicijski sistem radi se o apsolutnom prioritetu i da se pregovara o načinu kako države članice i parlament, parlamento, dakle one su od nas tražile i zbog toga smo mogli zaključiti taj element i to je razlog zašto to nije dio ovog sporazuma. Bilo je odlučeno da iskoristimo korist sporazuma zapravo e, e, predstavljajući ono što je ispregovaramo Dakle, mi jesmo e, došli do sporazuma s Japanom o zaštiti investicija i, i to će naravno biti podložno odobrenju i postupku koji su predviđeni. Dakle, e, to će biti dakle e, podložno predviđenim procedurama. Dakle, mi smo zapravo postupili onako kako je e, ispregovarana prema odredbama ugovora. Mi podnosimo ovaj sporazum na odobrenje. Postoji tu jedan element koji e, su zastupnici e, spomenuli, a to je element transparentnosti. Da li jednostavno ovaj sporazum podnosimo parlamentu i državama članicama od niotkuda, ne. Naime, ovaj sporazum, o njemu se razgovaralo s parlamentom kroz eh, grupu za praćenje i kroz druge sastanke, barem 30 puta tijekom samog procesa pregovora. Svi dokumenti su postavljeni na web stranice, eh, uključen je, uključeno je građansko društvo, savjetovanje s građanskim društvom, postoji dakle najveća moguća razina transparentnost vezano za naše posljednje e, pregovore što je odgovor na one zahtjeve koje smo čuli u e, prošlosti kada se e, to odnosi na pregovore o trgovinskim sporazima. Dakle, mi smo to učinili u velikoj mjeri. Dakle, tu je bilo savjetovanje sa dionicima, susreti sa predstavnicima građanskog društva gdje je predsjedala povjerenica Malstrom ili pak e, glavni pregovarač i to je dionicima i nevladinim organizacijama dao mogućnost da zapravo da, daju svoje doprinose koji su naravno uzeti u obzir tijekom pregovora. Što se pak tiče parlamenta, imali smo mjesečne ili e, dvomjesečne sastanke tijekom protekle dvije godine sa predstavnicima parlamenta i mogu vam reći da sporazum po sebi uključuje niz elemenata koje su iznijeli zapravo e, zastupnici Europskog parlamenta, klubovi u Europskom parlamentu. Dakle, to je jedan opći komentar vezano za pitanje transparentnosti. E, primijetit ćete da tijekom ih pregovora tijekom svih rundi pregovora izvješće o e, pregovorima su objavljena i svi tekstovi su također bili objavljeni. Što se pak tiče trgovine i održivog razvoja, ovaj sporazum odražava e, pristup Europske unije pitanju e, trgovini i održivom razvoju, dakle poglavlje Eh, osigurava elemente koji su vezani za eh, ključne obveze vezane za eh, zaštitu zaposlenika, poticanje trgovine investicija, obveza za održivom upravljanju prirodnih resursa, društvene odgovornosti tvrtki i također uključuje postupke e, razrješivanja sporova između vlada, e, savjetovanje, e, konsultacije sa stručnim tijelima, provedbu samog izvješća. I to je mehanizam koji se temelji na uključenju građanskog društva u svim fazama i isto tako uključuje neovisna tijela kao što je Međunarodna organizacija za rad. Mi smo tijekom pregovora naravno se držali našega mandata koji smo dobili za ove pregovore e, i naravno upute koje smo vezano za pregovore dobili od država članica i isto tako Ispregovarali smo jedan opsežan, sveobuhvatan, e, sveobuhvatno poglavlje vezano za to. Što se tiče protuzakonite sječe, E, skrećem pozornost na činjenicu da je nedavno Japan također usvojio novo, novo zakonodavstvo vezano za e, protuzakonito sjeću i bio je aktivno uključen u taj proces. E, mi sada pomno pratimo provedbu ne samo poglavlje koji je vezan za ilegalnu sjeću i dakle djelovanje protiv toga. To E, definitivno ne koristi bilo kakve e, blaže e, mjere nego u odnosu na neke druge sporazume i naravno i dalje uredba o drvu Europske unije i dalje se primjenjuje i na ovaj sporazum pri čemu se zahtjeva da prilikom E, uvoza se mora provjeriti da se drvo koje se uvozi zaista ne, e, ne radi o nezakonito posjećenom drvu. Dakle, mi e, dakle, čvrsto surađujemo s Japanom vezano za ovo pitanje i to ćemo i dalje činiti. Što se tiče drugih komentara, recimo pitanje japanskih vozila, Dakle, sporazum e, predviđa liberalizacije različitih vrstih e, vozila. Mi ne znamo kojim smjerom će industrija ići. Ako također krenemo, ako pogledamo kako se razvija e, japanska industrija, vidimo da ona ide pre svema čišćim proizvodima. tu možete preokrenuti argument i reći da je to otvaranje prostora za inovativnija i ekologičnija e, rješenja u budućnosti. Gledajte samo nedavno, e, e, nedavne najave Toyota u tom pogledu. Dakle, činjenica da otvaramo tržište za japanska vozila, pri čemu treba uzeti u obzir da su oni velikim dijelom e, proizvedeni u Europi prema zakonodavstvu Europske unije. Japanska vozila koja se prodaju u Europskoj uniji se proizvode govorimo e, tri milijuna vozila, od toga dva i se proizvede u Europskoj uniji. Ako gledamo u e, mogućnost povećanja uvoza, nigdje se ne kaže da bi se radilo o e, specifičnoj konkretnoj e, vrsti vozila, e, međutim to će biti definitivno čišća vozila u budućnosti. Uh, Kada je riječ o kitolovu, Evropska unija naravno posvećena je zaštiti i provodit će nužno zakonodavstvo kako bi se ispunio taj cilj. Jednako tako podupiremo globalni moratorij u kontekstu Komisije za zaštitu kitova. Kad je riječ o ovom ugovoru, komercijalni kitolov nije e, njegov dio. Naime, mi ne možemo trgovati kitovima u Europskom stoga to nije dio e, ugovora. I e, Japan bi rado da se to promijeni, da se ta tema e, pokrene, međutim mi to ne bismo učinili. Dakle, sve ono što radimo u međunarodnom okruženju e, zauzimamo taj stav i tako ćemo i nastaviti. Što se tiče drugih pitanja, jedno je vrlo važno, a odnosi se na nije predostrožnost. Dakle, članak 16.9 e, uključen je u naš sporazum. On je e, dio našeg e, zakona i to načelo predostrožnosti e, nije umanjeno ni na koji način, ono je dijelom ovoga ugovora. Zapravo on je dio izuzeća koje se, koji su uključeni u ugovor. Dakle, govorimo o onim područjima koja nisu predmet regulative. načelo e, predostrožnosti u srži je našeg e, sustava, našeg zakonodavstva i u svakom slučaju ono nije ni na koji način umanjeno ovim e, ugovorom. Uz to pravila VTO ga pripoznaju, a ona su na snazi To je dakle vrlo važan element koji sam želio naglasiti. Hvala vam. Gospođo Trševski, želite li, se, želite li komentirati? Pa zapravo i ne. Ja ću proslijediti sve ovo gospođi Melan i vama se zahvaljujem što ste mi dopustili da predstavim izvješće u njeno ime. Hvala i vama. Rok 5. rujna za e, podnošenje amandmana, a glasovanje 10. 11. listopada. Ovim smo završili ovu točku dnevnog reda i sada se zapravo vraćamo na točku broj 5. Usklađivanje obveza izvješćivanja u području politike o okolišu. Ovo je moj dosje. Prvo pozdravljam namjeru komisije da se pojednostavi e, usklađivanje obveza e, izvješćivanja uz ažuriranje određenih e, odredbi. Vjerojatno znate da zakonodavni prijedlog zapravo proizlazi iz ažuriranog akcijskog plana pojednostavljivanja izvješćivanja o pitanjima zaštite okoliša i jedan rezultat provjere prikladnosti. E, uz to komisija pozdravlja nedavno usvojenu odluku o pravilima, proceduralnim pravilima u pitanju zaštite okoliša. Podržavam e, povećanje transparentnosti, pružanje e, dokaza za buduće evaluacije i i pojednostavljivanje e, administrativnog opterećenja za države. Pa ipak predložila sam neke amandmane, poboljšanje zakonodavnog prijedloga, što bi trebalo u konačnici modernizirati upravljanje e, informacijama, a umanjiti administrativno opterećenje. Prijedlog zapravo uključuje jedan transparentni pristup e, podacima i to za sve e, dionike uključujući i e, javnost i zapravo doprinosi prioritetnom cilju broj 4 sedmog akcijskog programa za zaštitu okoliša. Tu je riječ o temeljnim zakonodavnim aktima i cilj je zapravo stvaranje bolje koherentnosti, pojednostavljivanje samoga teksta i nadam se da će u konačnici to dovesti do jasnijih, jasnijih tekstova. Također mislim da treba pojačati ulogu ko e, legislatora, uključujući i Europskog parlamenta i uloge Europske agencije za zaštitu okoliša u cjelokupnom procesu izvješćivanja i praćenja. Kada je riječ o odgovornosti e, za e, štetu nastalu za e, okoliš, nužni su detaljni kriteriji o tome kako klasificirati tu štetu koja je nastala za okoliš. Kad je riječ o direktivu 63, e, zaštita životinja, to je iskorištenje za znanstvene e, pokuse, komisija treba ne samo objaviti, nego i redovito ažurirati e, podatke koje dostavljaju države članice. Kad je riječ o uredbi 166, o uspostavljanju registra, europskog registra, predlažem e, rok za države članice i e, potrebu prijenosa tih podataka komisiji. Kad je riječ o uredbi 995, a to je plasiranje drvenih proizvoda na tržište, potrebno je revidirati komisijno izvješće u svakom legislativnom razdoblju i smanjiti razdoblje sa 6 na 5 godina. Kad je riječ o odredbama korištenja regulatornih e, e, regulatorne procedure u okviru osnovnog e, akta prijedlog treba uskladiti s Lizabonskim sporazumom. U tom smislu treba koristiti delegirane akte kod e, nekih temeljnih e, akata kako bi se e, kako bi bilo jasnije zapravo koje komisije ima ovlast, koje komisija ima ovlasti. Dakle, važno je ne samo ažurirati E, nego i ojačati cjelokupno praćenje i izvješćivanje. Eto, to je bilo kratko, e, kratki osvrt na jedan tehnički e, dosje, ali svakako postoji prostor za poboljšanje. Gospodin poluči prvi ima riječ. Izvolite. hvala vam na svemu što ste učinili na vašemu radu. E, zaista ste se posvetili e, uz mnoge pojedinosti ovom predmetu. E, pri što, što se tiče našega kluba, nužno je, nužan je pristup podacima. Gospodin Pijega, vi ste sljedeći, izvolite. Gospodin Martinez, izvolite. Sretan sam što je moj prvi sastanak nakon ljetne stanke upravo ovaj odbor u kojem uvijek uživam. S obzirom da je ovo izvješće vaše, želim vam se također zahvaliti na svemu što ste do sada napravili. Naš klub uvijek e, podupire smanjenje regulative kad je reč o poduzećima kad je riječ o profitabilnosti, zapošljavanju većeg broja ljudi i poboljšanju samoga gospodarstva. no naravno i više novca koji komisija i europske eh, institucije potroše na analizu tih podataka znači da ne mogu taj novac trošiti na nešto drugo tako da to treba uvijek imati na umu eh, pritisak eh, na europske institucije u smislu vremena u smislu novca u smislu angažiranih ljudi možda se to može ipak negdje drugdje bolje upotrijebiti ja bih, e, dopustite mi, e, naglasio nešto što nas malo brine. Prvo, ne razumijemo zapravo ideju zašto se jačaju, jača e, regulativa, to je uredba 204, a uredba 166 također. To je možda nužno, međutim zanima nas zašto se to radi, a drugo, Razumijem vaše komentare o tome da je potrebno uskladiti sve s Lisabonskim porazumom. Ne razumijemo zašto je e, članak 18.8 uključen o to izvješće. To je nešto što bismo možda mogli podržati, ali u ovom trenutku to ne možemo učiniti jer to ne razumijemo, pa bismo rado čuli objašnjenje upravo o tome. Sve u svemu pozdravljamo vaše izvješće, mislimo da je ono nužno E, i razumijemo koji je motiv. I tako da vam zahvaljujem. Gospođo Luiz, izvolite. Hvala. E, lijepo je vratiti se e, na posao. Malo sam bolesna, pa se vas molim za razumijevanje. Govorit ću ime Federika koji je izvjestitelj u sjeni. Dakle, povećanje koristi se može dogoditi, to jest provesti tako da povećamo primjerice elektroničke alate za bolje, bolje prikupljanje i obradu podataka. Među eh, amandmanima koje ste vi spomenuli, on pozdravlja cilj da se dođe do transparentnijeg pristupa podacima o okolišu i to da pristup imaju različiti dionici, uključujući naravno i javnost i namjeru postizanja veće koherentnosti, pojednostavljivanja teksta i pojednostavnjivanja samoga prijedloga. On također pozdravlja predložene izmjene kako bi se ojačala e, uloga kolegislatora, uključujući i Europskog parlamenta i kako bi se za zaštitu okoliša u cjelokupnom procesu praćenja izvješćivanja. Što se tiče ALDA, našega kluba, izvješćivanje je vrlo važan dio legislativnog procesa i pokazuje kako se e, legislativa EU promjenjuje i ispunjava li one svoje e, ciljeve. Jednako tako, to su vrlo vrijedne informacije za e, građane, primjerice o kvaliteti zraka u eu uniji. E, to će nam dati zapravo pojednostavljene e, izvješća, smanjit će administrativno opterećenje, povećat će transparentnost i e, osigurat će da mi imamo podatke koje su nam nužni kako bismo utvrdili da legislativa upravo ispunjava svoju svrhu. Vama, gospođo predsjednice, zahvaljujem na vašem radu i nadam se nastavku uspješne suradnje. Hvala, gospođo Kulak. Thank you, Madam Chair. Uh, dakle, građani imaju pravo znati uh, kolika je kvaliteta zraka koje udišu, kvaliteta vode koju piju i jesu li čiste mora i jezera u kojima plivaju. Zanima nas dostupnost podataka i uh, koja je uloga zapravo Europske agencije za zaštitu okoliša. Ali zapravo se ne slažemo s nekim obvezama e, izvješćivanja država članica kada je riječ o ovoj temi. Mi pozdravljamo vaše izvješće i ja bih želio naglasiti neke dijelove za koje smatramo da je nužna dodatna tehnička promjena, tehničke promjene jer su možda previdjeni, u procesu. Dakle, riječ je o ulozi e, Agencije za e, zaštitu okoliša. O potrebi da Europski parlament ima mogućnost revidiranja glavnih dijelova e, zakona u svakom mandatu. Mi ćemo također e, zapravo pridonijeti vašem izvješću s nekoliko amandmana i vama se zahvaljujem na vašem radu. Hvala gospodine Škrlec. Želi li netko drugi e, uzeti riječ? Gospodine Ek, želite li vi govoriti? Hvala gospođo predsjednice. Upravo sam došao, tako da ne znam o kojoj temi razgovaramo. Radi li se o temi Radimo na točki petoj dnevnog reda. Vi ste bili izvjestitelj u sjeni, a to je usklađivanje obveze izvješćivanja vezano za politike okoliša, ali u redu je ako ne želite radi se o sedmom točki, ne, o točki pet e, dnevnog reda. U ovom trenutku nemam ništa za reći vezano za to. Uh, uh, ako nitko drugi ne želi ništa reći, dajem riječ komisiji. Hvala vam. E, dobar dan svima, vama i članovima odbora. Komisija vam je zahvalna što ste prihvatili e, preuzeti obveze izvjestitelja za ovaj vrlo složeni, e, složeno zakonodavstvo. Mi smo slušali vrlo pozorno Eh, ono što ste vi naveli u izvješću i što su govorili su izvjestitelji. Željeli bismo podsjetiti odbor na nekoliko glavnih načela koja su vodila komisiju priliku sastavljanja ovog prijedloga. Smatramo da neka od tih e, načela i ciljevi upravo odgovaraju na e, određene zabrinosti koje smo danas ovdje čuli. Jedan, e, jedna velika primjedba ili komentar bilo je povećanje transparentnosti i odgovornosti na nacionalnim razinama kada je riječ o zaštiti okoliša. To je vrlo važno za svakoga e, građana pojedinačno, ne samo za e, institucije ili za vlade. Dakle, vrlo je važno da podaci o zaštiti okoliša, o stanju okoliša, da su takvi podaci poznati e, samim građanima, a ne da za njih znaju samo političke institucije. Smatramo da će to ojačati subsidijarnost i odgovornost na nacionalnoj razini i da će time javnost e, moći pratiti provedbu zaključaka e, kada je riječ upravo o tim podacima. Drugo načelo koje nas je vodilo u radu je potreba osiguranja e, dokaza prilikom izrade samih politika jedan od izvjestitelja u sjeni e, dao je komentar e, upravo vezano uz to e, i moj odgovor je sljedeći. E, iako naš prijedlog želi umanjiti administrativno opterećenje izvješćivanja, mi smo dali sve, učinili sve kako bismo modernizirali sam proces e, izvješćivanja i ne želimo e, uskratiti nužne informacije koje pokazuju način na koje države članice poštuju, ispunjavaju svoje e, obveze iz europskog zakona. Kad je riječ o smanjenju administrativnog opterećenja kojeg sam već spomenuo, to je vrlo važan cilj e, kao i korištenje modernih e, tehnologija. Dakle, to zapravo e, ide u skladu je sa potrebom smanjenja administrativnog opterećenja. Mi smo probali koristiti neke druge instrumente u području zaštite okoliša u proteklih nekoliko godina kako bismo upravo najbolje koristili modernu tehnologiju Eh, informacijsku tehnologiju, a to, a zapravo je to možda i najvažniji dio ovog legislativnog prijedloga, kako bismo pokušali pomoći svima da dobe širu sliku eh, stanja eh, u kojem se nalazi okoliš, da ta slika naprosto bude jasnija. Naime, ponekad od drveća, ne vidimo šumu i imamo prevelik, previše e, podataka i naprosto ne vidimo e, širu sliku. Zato bismo željeli potaknuti e, ovaj odbor da nastavi na način raditi, eh, na, kako što ste gospođo mm, predsjednice već naveli u vašemu izvješću i zahvalni smo eh, zbog toga što ste ažurirali i poboljšali korelaciju različitih eh, odredbi u prijedlogu komisije. Čuli smo da je spomenut i odnos sa Lisabonskim sporazumom. Želim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 Uh, that uh, amendment as well. Thank you very much. Thank you very much. Uh, hvala mm, što ste se zanimali za ovaj dosje. Hvala na podršci. I vjerujem da ćemo nastaviti zajednički rad na tom dokumentu. Primila sam na znanje sve vaše zabrinutosti, sva vaša pitanja i vjerujem da će se naći objašnjenje na sva ta pitanja. Rok za podnošenje amandmana je 4. rujna u 11 sati. Glasovanje na odboru ENVI bit će 10. ili 11. listopada. Ovim zaključujemo raspravu o ovoj točki na dnevnom redu, a sada prelazimo na sljedeću, šestu točku dnevnog reda, smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš. Radi se o suodlučivanju. Imamo razmatranje nacrta izvješća koje je izradila gospođa Ris. Imate riječ, izvolite. Hvala, predsjedavajuća. Jako mi je drago što možemo sada ući u samu srž radova na, ovim na ovom dosjeu. Kao što je rekao gospodin Timmermans kad je ovdje bio u lipnju, Došlo je vrijeme da krenemo, bez obzira na to kako ćemo vrednovati prijedlog komisije. Mislim da svi su svjesni toga da taj fajl trebamo zaključiti prije izbora. Prijedlog direktive imamo izvješće i raspravu, današnju raspravu. Sve su to događaji koji su bitni. Plastika 50 godina, 50 godina predstavljala revoluciju, promijenila je naše prakse i naše ponašanje, sve naše proizvode. Ne trebamo mi opisivati revolucionalnu povijest plastike, ali mi kao e, zakonodavci trebamo danas nešto konstatirati što se tiče plastičnog otpada. Naši oceani izumiru, imamo brojke koje su nedvojbene, već ih dobro poznajemo pa neću ponavljati. Brinem se pogotovo zbog plastike za jednokratnu upotrebu, pribor za jelo, tanjuri i čitav niz drugih proizvoda kao što su plastične čaše i boce. Koristimo ih eh, na jednu ili dvije minute i onda ih bacamo. 86% plastičnog otpada koje pronalazimo na plažama Europu su otpad koji je vezan upravo uz jednokratnu upotrebu, a 6% od 26 milijuna tona plastičnog otpada koji se generira svake godine u Europi to su reciklabilni proizvodi, dakle samo 6%. U ovoj situaciji možemo imati i poboljšanja svakako. Čula sam i neke koji su pocrtali potrebu da se pozabavimo ovim pitanjem odmah. Europa neki kažu ne mora biti nužno predvodnik. A to se kaže zato što Azija proizvodi mnogo više ovakve vrste otpada. E, mi smo u Riju pokrenuli borbu protiv klimatskih promjena, a sad Europska unija mora ponovno biti predvodnik kad se borimo protiv e, onečišćenja plastikom u našim oceanima. Podržavam ambiciozan prijedlog komisije ukupno Radi se najviše o makroplastici u ovom prijedlogu i o ribolovnoj opremi zbog koje dolazi do 27% ukupnog onečišćenja u moru. Zahvaljujem gospodinu Katajninu, Timmermansu i Veli na njihovom zalaganju u borbi protiv plastike. Komisija je svakako pokušala ciljati na e, potpunu zabranu nekih proizvoda tamo gdje već postoje alternativni materijali koji ne onečišćuju, čija je cijena ograničena, proizvode se u Europi, ali s druge strane bilo bi dobro prodoložiti manje radikalne mjere za druge proizvode a u ovom prijedlogu još nisu određene količine. U svakom slučaju treba smanjiti korištenje posuda za hranu od plastike, to je članak broj četvrti. Nakon toga obaveza e, označivanja higijenskih proizvoda i kampanja osvješćivanja i E, proširene odgovornosti proizvođača. Komisija u svojoj procjeni učinka na stranici 46 studije uz ovaj prijedlog, komisija je izračunala odnos troška i koristi na temelju različitih scenarija i razine ambicije koju mi želimo zajedno odlučiti. Imamo četiri moguća scenarija i sada postavljam pitanje komisiji. E, na pripremnom sastanku smo već E, razmijenili mišljenja u tom pogledu. Mislim da je ta studija e, takva da je treba objaviti, temelji se na procjeni učinka komisije, e, a tu se radi o konzultantskoj tvrtki koja je objavila studiju. Ja sam u ovom izvješću naznačila svoje političko mišljenje. Želimo smanjiti za 22 milijarde eura trošak učinka na okoliš. Tim bismo mogli uštedjeti 6 milijarde eura za potrošače a za proizvođače bi to bilo ušto 3,2 milijarde eura. E, ta cijena bi mogla biti jako važna i za industriju plastike, a moglo bi se situacija pogoršati ako ne budemo odmah djelovali. Europski potrošači su već odlučili e, se odreći plastičnih vrećica i to na vrlo jednostavan način. E, situacija je danas e, takva da to možemo postići. U ovom tekstu treba također govoriti o proširenoj odgovornosti proizvođača tako kako je predviđeno u članku 8. u prvom i drugom stavku. Pitam se Trebaju li proizvođači, trebaju li oni e, platiti za čišćenje voda, mora i rijeka? E, to je pitanje koje postavljam vama za raspravu. Osim toga, moramo imati pravnu sigurnost za sve, e, sve u ovom lancu, za sve subjekte, to piše u članku 31. gdje se upućuje na direktivu koja je tek objavljena u službenom listu i koja se tiče e, plastične ambalaže. Htjela sam još reći da u ovom amandmanu, ali i drugim amandmanima moga izvješća, ja sam surađivala s pravnom službom Europskog parlamenta, a članak četvrti, tu bi trebalo doći do još jedne izmjene u vezi sa smanjenjem korištenja e, plastične ambalaže i čaša i tanjura. Čini mi se da je ovdje definicija e, previše dvosmislena i ovdje ima više načina interpretacije bez metodologije i bez nacionalnog izbora ovih brojki nećemo moći postići mjerljive rezultate. Upravo zbog toga ja sam predvidjela u ovom amandmanu rok od samo četiri godine za razvijanje planova smanjenja e, uz praćenje komisije. Što se tiče čepova i boca, Moramo reći da je to prva kategorija plastičnih predmeta e, koje su najčešći u morima. Jedna petina tih proizvoda predstavljaju boce. To je barem 20% postotak koji možemo postići kod recikliranja ovakvih proizvoda. Imamo već neke predvodnike u ovom sektoru koji su najavili čak i 100% recikliranje do određenog datuma a nakon toga bismo mogli unijeti i cilj od 15% recikliranja do 2025. za ribolovnu opremu. Ovo je realističan cilj, Island je imao najbolje rezultate u tom pogledu i danas reciklira 85% e, ribolovne opreme. I još druge teme kojima sam htjela da se komisija pozabavi. Na primjer, filtri za cigarete i ultralake e, plastične vrećice. Kolegica Auken se pozabavila tom temom. Znamo da je vrlo jako onečišćenje koje proizlazi od korištenja filtera za cigarete. Imamo mnoge studije na tom području, a da ne govorimo o šteti za zdravlje. O tome smo već govorili u ovom odboru kolege koji se bave već mnogo godina tom temom, na primjer kolegica Grostet i kolega Karl Heinz Florenz. S njima smo 2013. godine pregovarali u sklopu dokumenta o duhanskim proizvodima. Amandman 25. predviđa sustav odgovornosti za proizvođače duhanskih proizvoda, ali i za države članice neke mjere E, a do 2025. godine trebat će smanjiti za 50% utjecaj ovih filtera. Ovdje sam surađivala sa stručnjacima, pogotovo sa e, Međunarodnom zdravstvenom organizacijom, odjelom za duhanske proizvode. Ultralake e, plastične vrećice imaju i svoju alternativu prošlosti smo imali izuzeće za te vrećice, a sada ja predlažem da se one zabrane. One nisu ulazile u područje primjene prethodne direktive i ja predviđam izuzeće samo za neke plastične vrećice koje se koriste u higijenske svrhe. Više nemam e, vremena na raspolaganju. Očekujem se zanimanjem prijedloge kolega i kolegica za poboljšanje ovog teksta. Hvala. Hvala, gospođo Ris. A sada dajem riječ izvjestitelj o sjeni. Gospodin Florenc ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Gospođo Ric, moje čestitke da ste zapravo pod pritiskom u kratkom vremenu, pod pritiskom javnosti napisali ovaj izvrstan dokument. To govori o vašoj političkoj kvaliteti. Hvala vam lijepa na tomu. Ne želim zapravo ponavljati što ste rekli, ali onaj tko nije shvatio da s otpadnom umorom imamo 5 do 12, onda treba se prestati braviti politikom. Da, zaista se radi o tome da smo, da kasnimo. Zaista je 5 do 12 i stoga je važno da ne pomičemo rokove i za mene to nije veliki problem kao kad se radi o proizvedima to go E, dakle različite štapiće sa e, vatom. Dakle, u našemu društvu jako puno je takvog otpada, stoga sam na vašoj strani, gospođa Ris, neće vas čuditi da sam, kada se radi o duhanu, spreman za sve grijehe koliko e, vode zapravo e, zagađuju filteri e, cigareta i koliko je potrebno zapravo truda da se ponovno pročisti ta voda odnosno zadrži čistoća vode zašto na našim ulicama, na našim željezničkim kolodvima e, imamo toliko tih e, opušaka i koliko je potrebno da ih zapravo smjestimo gdje im je mjesto, naime u papeljere. I to su zapravo ljudi bez odgovarajućeg odgoja i mnogi e, se zapravo moraju odgajati u našoj dobi. Dakle, kada se radi zapravo o bacanju e, otpada u e, prirodi, zaista apeliram da ljudi ne ostavljaju zapravo svoj otpad u parkovima kada još tu e, kada govorimo o otpadu u, na javnim plohama zaista radimo li na pravom mjestu? Ja nisam siguran. Moramo postaviti pitanje našem e, društvu. Dakle, nisam prijatelj zabrana, međutim moramo bolje odgajati društvo. I tu sebe ne isključujem. Ali kada gledam kako u svojoj vlastitoj radionici, kako stvari izgledaju u subotu e, prije podne sa svim opušcima na poslu, onda ne možemo reći da cijela industrija e, cigareta, dakle oni nisu e, odgovorni za te, već mi, mi to moramo regulirati u našem društvu i zapravo moramo sami, dakle, kod toaletnog papira kako e, kako zapravo, e, dakle radi se o stvarima koje nisu toliko jednostavne. Dakle, e, sudjelovat ću u donošenju jedne ili druge zabrane, ali svakako trebamo osigurati da ova rasprava dobi, vodi prema tome da imamo više inovacija i da plastične štapići, plastične slamke da se e, da jednostavno nestaju, nestanu za dvije i tri godine. Dakle, pritisak je dobar, industrija je već dovoljno pametna da prepoznate okolišne probleme. Imam tri unuka. Trebam li im objasniti da baloni koje dobe u vrtiću, trebam li im objasniti da ih ne smiju pustiti da odlete hoće li oni to shvatiti onako mali kao jeste? Dakle, trebam li na balonu napisati on ne smije letjeti? Tu nećete dobiti moju podršku. Recite roditeljima da se roditelji trebaju pobrinuti za balone, ali bih bio oprezan kada se radi e, imamo dakle zaista smo zabrinuti to da će Europa zapravo se raspasti mi se bavimo sa e, označavanjem balona, je li to ispravna stvar s kojom se trebamo baviti? Hvala vam lijepa. Hvala, gospodine Florence. A sada gospodin Paulucci. Hvala, gospođo predsjedateljice. Kao što je kolega prije mene rekao, želim na samom početku zahvaliti kolegici Ris na odrađenom poslu. Mislim da je dobro ojačati mjere koje se tiču ultralakih plastičnih vrećica i filtara duhatskih proizvoda, odnosno cigareta. Trebali bismo možda ojačati i mjere koje se tiču eh, pakovanja slatkiša i eh, čipsa. Što se tiče smanjenja potrošnje, eh, direktiva ovakva kakva jest nije dovoljno precizna. Trebali bismo pokušati takvu direktivu poboljšati, imati transparentan način izračuna i trebali bismo bolje odrediti rokove. Što se tiče odgovornosti proizvođača, mislim da smo ovih mjeseci se prilično dobro pokrenuli e, u pogledu e, kružne ekonomije. Moramo imati doprinose koji će biti mm, proporcionalni odnosno na vrstu proizvoda. Što je proizvod reciklabilni, to je manji doprinos proizvođača i obratno. Što se tiče ribolova, mislim da bismo trebali imati savez sa e, ribarima. Oni bi trebali biti subjekti koji će nam pomagati u tom poslu. S toga stajališta mislim da ne možemo predvidjeti dodatan trošak za ono što rade ribari. Moramo bolje opremiti naše luke. Za neke proizvode ribarstva moramo predvidjeti također kauciju, odnosno naknadu. Također mislim da učenito gledajući trebamo biti prilično rigorozni ja sam predložio mjere jačanja ove direktive. Jer moramo zaštititi naše plaže i more. Moramo osim toga pokušati ne zakomplicirati život građana. E, plastika za jednokratnu upotrebu u menzama i u bolnicama, dakle u zatvorenim krugovima, e, Eto, u takvim slučajevima moramo bolje porazmisliti i objasniti zašto se ovdje ne može koristiti biorazgradiva plastika. U svakom slučaju, općenito govoreći, mislim da idemo u dobrom smjeru. Hvala, gospodin Demis izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice, kolege, kolegice. E, kružna ekonomija je e, Filruž u ovom odboru. Za dva tjedna imat ćemo izvješće na vlastitu inicijativu. Ja sam odgovoran za strategiju plastike. O tome ćemo razgovarati na plenoj sjednici. Jako mi je drago što mogu sudjelovati u e, pisanju ovog dokumenta. Na Facebooku su, ste vjerojatno vidjeli video isječak e, koji je puno puta podijeljen. To je Animo Bible, to je plaža blizu Bombeja u Indiji gdje imamo veliku količinu plastičnih proizvoda. Plaža je pretrpana ovim proizvodima i nakon u jednom trenutku dolaze i razni subjekti koji pokušavaju počistiti plažu toga otpada. preko 5000 tona plastike se prikuplja i nekoliko dana nakon toga dolazi do čuda. Plaža je potpuno čista i kornjače se vraćaju i polažu jaja to je vrlo jasna poruka u borbi protiv plastičnog otpada. Pitamo se što će se onda učiniti nakon toga ako imate preko 5000 tona plastike, što ćete onda s njom? U Indiji se većina plastike baca i nemaju pravu pravca tu reciklažu. E, treba spriječiti da se ta plastika vrati u more. To je veliki svjetski problem s kojim se mora pozabaviti i Europska unija. Ona mora odigrati važnu ulogu. Pogotovo je važno prikupljati plastiku, ali to nije jedino rješenje za taj problem. Moramo shvatiti odakle dolazi taj materijal i moramo imati pristup koji će obuhvaćati čitav lanac E, samo na taj način moći ćemo smanjiti e, hrpu plastike koja se stalno povećava. Zato pozitivno gledam na ovaj nacrt direktive komisije i čestitam komisiji na tom prijedlogu zahvaljujem izvjestiteljici gospođi Ris na konstruktivnom pristupu u sastavljanju ovoga teksta. Vjerujem da ćemo uz vrlo E, striktan timing uspjeti doći do kvalitetnog rezultata. Nakon ljeta smo sada puni energije i moramo nastaviti u tom smjeru. Prvo, trebamo se pitati koji je cilj ove direktive. Jasno mi je da se komisija želi koncentrirati na popis top 10 proizvoda, plastičnih proizvoda koji su najčešći u, e, u prirodi. Ali cilj direktive bi trebao biti nešto širi. Nakon toga, definicija jednokratne plastike možemo je poboljšati. E, izvjestiteljica je dala zanimljiv prijedlog, a ja ću uložiti neke amandmane kroz koje ću predstaviti svoje prijedloge. U petak sam posjetio pogon za proizvodnju plastike ovdje u Belgiji. E, taj pogon igra važnu ulogu zbog proširene odgovornosti proizvođača i ovdje se djeluje na temelju načela e, novčane, novčanog kažnjavanja onečišćivača. E, važno je također razmišljati o troškovima i e, prednostima nekih strategija, a ja vas pozivam na to da se pojedini brendovi, e, pre pojedinim brendovima e, pripisuje određena učinkovitost e, u sklopu načela kružnog gospodarstva. To može biti jako važno i to možemo navesti u članku broj 10 komisija i javne institucije mogu odigrati važnu ulogu. U četvrtom članku se govori o vrlo važnom smanjenju. Komisija nije dala točan postotak u ovom prijedlogu. Zašto, pitam se. Izvjestiteljica RIS je dodala jako zanimljiv članak koji se tiče duhanskih proizvoda, zar ne? Moja pitanje za komisiju je sljedeće. Što vi komisijo mislite o tom članku? Članak sedmi, ovdje se pitam kako možemo to postići, postići taj cilj za male proizvode, za pojedinačno pakovane proizvode. Može li mi komisija reći hoće li kartonske čaše e, sa određenim udjelom plastike biti smatrani plastičnim proizvodima? Gospođa Oknem. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Prvo, kada smo predstavili svoje prijedloge o plastičnim vrećicama prije pet godina, i reakciju koju sam dobila od komisije, to ona je bila poprilično arogantna. Timmermans je rekao da je taj prijedlog toliko e, složen za usvajanje, posebno u e, obliku kako su e, predložili zeleni. Rekao je da je to gotovo nemoguće. To je bila reakcija prije pet godina. Dakle, uz tu pozadinu smatram da je iznenađujuće da danas Komisija predstavlja jedan izvrstan prijedlog, a Timmermans je jedan od onih grešnika koji se posuo e, pepeom. pepelom i zapravo je iznenađujuće da ovo sad, sad imamo ovaj prekrasan prijedlog od komisije vezano za plastiku. Dakle, hvala komisiji i e, zapravo je predivno kada ljudi promijene mišljenje i vide svjetlo i znam da u Timmermansovoj e, domovini u e, Nizozemskoj da je prijedlog vezan za plastiku bio veliki uspjeh. Vezano gospođi Rize želim zahvaliti na njezinom iznimnom naporu Također smo zainteresirani da brzo obavimo ovaj prijedlog s obzirom da nas čekaju izbori. Dakle, ovo je dobar trenutak za nas da budemo svjesni što, na što su usredotočeni građane. I vjerujte mi, e, klimatska politika je vjerojatno broj jedna. a nakon e, klimatske politike tu je plastika. I tu ne govorimo samo o plastici u moru, već isto tako moramo se fokusirati u plastici u, u e, dakle, prirodi, u krajoliku i zapravo sam žalosna da se previše usredotočujemo na plastiku u moru, dakle to je mikroplastika koja se javlja u našoj hrani zato jer e, naravno vidite e, da mikroplastika postoji u životinjama. Dakle zaista želim ustrajati da tu poduzimamo nešto. Radi se o oksoplastici i tu želim vidjeti zabranu oksoplastike plastike, ali to je naravno puno više nego što sam ja očekivala. Želim spomenuti još nešto što su e, govornici prije mene već na, naveli, uključujući e, gospođu Riz, radi se o filterima za cigarete. Zapravo grotesno je da je to još uvijek toliki problem. E, duhan je još uvijek veliki problem, a sada to uništava našu prirodu. To su filteri koju posvuda nalazimo. Dakle, sretna sam da je i to uključeno u ovaj prijedlog. Isto tako sretna sam da se sada e, e, bavimo i pitanjem lakih plastičnih vrećica i moram e, naravno tada nismo to mogli uključiti u moj prijedlog, ali sam dakle sretna što je to sada uključeno u ovaj dokument koji imamo pred nama. Jednu stvar na koju smo se usredotočili jesu opasne kemikalije u plastici, ako želimo ponovno, dakle, e, upotrijebiti, odnosno reciklirati plastiku, onda moramo znati što se u plastici nalazi, dakle, što plastika sadrži. Sada nam se govori da sve uključimo, e, sve one tvari koje se nalaze u e, uredbi REACH, dakle, mora postati plan za označavanje i tu trebamo poduzeti dodatne napore. E, proizvođač plaća, odnosno načelo e, proizvođač plaće, to već ima ulogu u ovome i znam da postoji puno inventivnosti, da su ljudi sposobni pronaći zanimljiva rješenja, no važno je ojačati e, odgovornost i obično kada ljudi znaju da će morati platiti kaznu, onda su, postoji puno inventivniji, dakle, pokušajmo se usredotočiti upravo na taj aspekt i inzistiramo na tome. Što se tiče kvantitativnih smanjenja i vezana za odredbe u to, dakle ciljevi i e, smanjenje koje predlaže gospođa Ris e, vezano za države članice, e, želim tu vidjeti još pojačanu odredbu i različita plastična ambalaža za hranu i piće, to je dobra stvar, ali nužno ne trebamo koristiti karton umjesto plastiku, to bi zapravo e, na neki način podrivalo vašu, vaše e, uživanje u e, korištenju ove papirnate, papirnatog posuđa. Dakle, ako idete na e, piknik, bolje je kada po, ponesete zapravo pravi e, porculanski e, tanjur nego bilo kakve plastične ili trebamo procjenu učinka komisije. Komisija govori o cilju smanjenja od 50 do 80 do 2030, to je dobra stvar. I na posljedku želim čestitati e, gospođi Ris i drugim izvjestiteljima u Sjeni i da upozoriti ih da u našoj hijerarhiji otpada prevencija je ključna. Ona je definitivno no, na rang listi e, ona je tek peta. A E, idući element je ponovna uporaba, ali učinimo sve što je moguće, što je e, moguće više vezano za sprečavanje nastanka otpada. Dakle, jednokratna plastika se može zamijeniti biorazgradivom e, plastikom, ali to nije prevencija, to nije dovoljno, jer postoji još jedan resurs koji je štetan za okoliš pokušajmo izbjegavati e, zapravo e, i na posljedku e, Föni koji je mali otok u Danskoj, oni su uveli zabranu balona zato jer je njihova obala prema zapada prepuna takvih balona. Dolaze iz Engleske sa, dakle, sa zapadnim e, vjetrom i dakle to ide preko Sjevernog mora i završava na tom otoku. Dakle, kada se radi o nekim predmetima možemo ići korak dalje u, odnosu na ono što se e, predlažao. Hvala vam lijepa. Mislim da je to vrlo zanimljiva tema, stoga imamo i e, dulju listu govornika tako da ću morati ograničiti vrijeme vaših izlaganja. Gospodin Pedicini je posljednji izvjestitelj u sjeni. Hvala predsjedateljice. E, počnimo sa smanjivanjem vremena od sljedećeg izvjestitelja, ja sam samo izvjestitelj u sjeni. Svima je jasno da se nalazimo pred e, svjetskim e, problemom u zaštiti okoliša, jer postoji s jedne strane potreba da se smanji korištenje plastike, to svi građani znaju, ali s druge strane, imajući na umu podatke komisije, izgleda da postoje velike mogućnosti uštede za potrošače, a postoje mogućnosti stvaranja novih radnih mjesta. To treba uvijek imati na umu. Mi smo istoga mišljenja kao izvjestiteljica RIS. Zahvaljujemo joj na dosad određenom poslu, pogotovo kad se radi o ciljevima smanjenja za filtre e, cigareta koji proizlaze iz plastike i što se tiče restrikcija na tržištu ultralakih plastičnih vrećica koje bismo trebali zamijeniti e, vrećicama za višekratnu upotrebu. E, slažem se s kolegicom Oken a što se tiče higijenskih vrećica, one bi se trebale zamijeniti kompostabilnim biorazgradivim vrećicama. Dakle, e, mi kažemo da proširenom, e, proširenoj odgovornosti proizvođača, kao što smo već rekli u dosjeu o e, kružnoj ekonomiji, ali ne želimo potpuno isključiti i odgovornost građana građanin se također treba zalagati za e, pravilno zbrinjavanje otpada. E, s jedne strane bismo trebali imati sankcije za one koji bacaju otpad e, u javnim prostorima, a s druge strane i nagrade za one koji se zalažu za zbrinjavanje otpada na javnim površinama. Glavni cilj mora biti smanjenje, to je rekla kolegica Auken E, pogotovo što se tiče korištenja plastičnih boca. Za njih treba predvidjeti povećanje E, na 50% za sadržaj reciklabilne plastike. Ja to kažem zato što imamo podatke na temelju kojih e, proizlazi da su ovo realistični ciljevi. Nije nam jasno zašto je izvjestiteljica isključila gazirane proizvode iz odredbe o plastičnim čepovima, ali vjerujem da će nam to moći objasniti u raspravi. Mislimo da trebamo unijeti ovdje bolju definiciju kompostabilnosti i reciklabilnosti. E, slažem se s kolegom Paulućem, e, ako je potrebno za sigurnost iz medicinskih razloga u bolnicama, možemo razmisliti i o izuzećima za korištenje e, plastike za jednokratnu upotrebu, ali plastika onda mora biti razgradiva. Nema smisla kad komisija kaže da želi znatno smanjiti korištenje plastičnih posuda ako se ne e, definira bolje ta riječ značajno. E, trebali bismo imati i točnu brojku e, koju trebamo postići, trebali bismo imati i sustav kaucije. Nakon toga imamo e, poteškoća u vezi sa 10 proizvoda za e, jednokratnu upotrebu koji predstavljaju 70% otpada pronađenih na našim plažama. Govorimo o desecima milijuna tona otpada. Ako uključimo u popis i e, balone, E, čula, čuo sam što je rekla kolica Oken, bilo bi neprikladno jer tu govorimo o 5 kilograma plastike na svim plažama Europske unije. Dakle, ovdje miješamo kruške i jabuke i što se tiče utjecaja na okoliš, e, utjecaj ovih proizvoda je različit. Dakle, mislim da je to eksces i da se to ne bi trebalo napraviti. I posljednje potreba za transparentnošću i opasne tvari u proizvodima. E, mislim da su ovakve odredbe potrebne kako bi građani bili bolje informirani i kako bi mogli svjesno izabrati proizvode za vlastitu potrošnju. Um, uh, Imat ćemo ograničenje vremena na dva, e, dvije minute, zato jer imamo puno govornika jer imamo još tri točke na dnevnom redu koje baš nisu kratke. Dakle, prvo, gospodin Rup bio je izvjestitelj iz Agrija za ovo mišljenje. Dakle, izvolite, imate dvije minute. Hvala, gospođo predsjednice. Ja sam, dakle, bio izvjestitelj za odbor Agri koji će podnijeti svoje mišljenje vašem odboru. Danas ujutro smo razgovarali o ovom pitanju i došao sam ovamo kako bi poslušao vašu raspravu i sretan sam što mogu čuti da većina komentara e, izvjestitelja i drugih članova odbora su zapravo usklađeni sa našim mišljenjem. Vjerujem da je dokument koji je pripremila komisija dobar. On je dobra osnova za našu raspravu, ali istodobno vjerujem da bismo e, morali dodatno nastati popraviti takav dokument kako da na šest mjeseci ne bi pomislili da se moramo vratiti tom dokumentu. Dakle, vjerujem da je sadašnji dokument dobra osnova za E, početak naše rasprava, vjerujem da trebamo biti e, stroži u primjeni mjera, zato jer svakog dana čujemo nove stvari kada se radi o korištenju plastičnih proizveda. Recimo danas kada posjećujemo trgovačke centre, možemo vidjeti da jedan, e, jedno zelje je u plastici, drugo nije. A ove godine krastavci koji su bili pojedinačno pakirani u plastici, što je jedva da se može razumjeti. Jučer sam došao u svoj hotel i e, vidio sam dva jednu dakle plastičnu e, i jednu e, staklenu čašu koja je dodatno su te dvije čaše bile ponovno u dodatnoj plastičnoj ambalažani. To je teško za shvatiti. I još jedna stvar. Ovo sam ljeto najavio jedan natječaj koji je pri, e, zapravo privukao puno mladih ljudi i tema tog natječaja je bila što bi Europski parlament trebao prvo napraviti. Dakle, glavna tema koja je spomenuta jest smanjenje korištenje plastike. Dakle, društvo to percipira kao problem i zaista moramo se potruditi da to razriješimo. vrlo je važno vrijeme i kao što su drugi kolege spomenuli, spomenuli, vjerujem da moramo u ovom projektu spomenuti mikroplastiku, zato jer mikroplastika e, potiče naravno od makroplastike, to je proizvod koji je najštetniji za ljudsko zdravlje. I još jedan aspekt koji želim spomenuti jest da ova direktiva treba također e, pokriti i onu plastiku koja se koristi u poljoprivredi. Naime, ti plastični proizvodi se ne skupljaju i to je problem ko, s kojim se ne bavimo. Dakle, po mome mišljenju, direktiva bi trebala također uključiti to ne na uštrb poljoprivrednika, već na uštrb proizvođača i taj proces treba pokrenuti. Nadam se da ćemo na, za dva tjedna imati svoj konačni dokument i da ćemo vam moći ga podnijeći. Dakle, vi, mi očekujemo, gospođa Bonafe je iduće. Hvala predsjedateljice. Kao prvo želim zahvaliti izvjestiteljici RIS zato što je povećala razinu ambicije ovog e, prijedloga u nacrtu izvješća. Komisija je održala obećanje da brzo predloži zakonodavni prijedlog i kako bismo na taj način odgovorili na izazov koji postaje sve urgentniji, a to je onečišćenje plastikom e, koja završava u morima. Zbog ovog izazova trebamo brzo djelovati, ali moramo biti efikasni. Stoga stajališta stajališta efikasnosti našega djelovanja, ja se slažem s pristupom komisije koji je sličan kao i pristup parlamenta u direktivi o plastičnim vrećicama o kojoj smo dovoljno govorili e, gdje e, smo poduzeli određene mjere za plastične vrećice i osvješćivanje građana, smanjenje e, potrošnje i tu imamo i također mjeru proširene odgovornosti proizvođača. Došlo je e, naime u posljednjih nekoliko godina do znatnog smanjenja upotrebe plastičnih vrećica, ali sada moram biti i kritična. Djelovanje e, koje moramo provoditi mora biti e, proporcionalno, pogotovo za one proizvode od plastike koji imaju jako štetan učinak, trebamo biti stroži. U ovom prijedlogu nismo uvijek imali ovakav pristup, ali ja mislim da je ovo načelo vrlo kvalitetno i da ga treba zadržati. Mislim da trebamo e, pokušati izbjeći pravnu nesigurnost, dakle konfuziju između ove nove direktive i specifičnih direktiva. Na primjer, tu je direktiva o igračkama i o ambalaži koja je nedavno revidirana u sklopu paketa o kružnoj ekonomiji. Što se tiče obveze recikliranja i odvojenog prikupljanja opada, ali i što se tiče e, proširene odgovornosti proizvođača. Hvala. Hvala vam lijepa. Gospodin Omaže. Hvala gospođo predsjednice. Želim čestitati e, izvjestiteljici na kvaliteti njezinog rada i komisiji na ambicioznom, e, ambicioznoj prirodi prijedloga, ali mislim da moramo ići još puno dalje zato jesmo u jednoj tragičnoj situaciji. Dopustite samo nekoliko brojki. Do sada govorimo o 10 milijardi tone proizvedene plastike. Većinom više od polovice se zapravo završava u prirodi, u morima, ali moramo imati na umu da brojke e, povećanja stanovništva, dakle naše stanovništvo će dostići brojku od 11 milijardi do 2110 do 2050 ako nastavimo proizvoditi e, plastiku uz istu brzinu imat morat ćemo razmišljati o povećenju od 28 7 milijardi tona do 2050 što je više nego što je čovječanstvo do sada proizvelo i potrošilo. To naravno iziskuje mjere koje će zaista e, biti radikalne kao što su mnogi naglasili, dakle moramo zabraniti jednokratnu plastiku. Drugo, e, što se tiče opušaka, to je zaista veliki problem, dakle stotinu milijuna filtera u e, Francuskoj koji završavaju u prirodi. Dakle, ne smijemo biti slabi kada e, razgovaramo sa duhanskom industrijom E, dakle, ljud, mnogo ljudi nije su svjesni da e, pušenje je zapravo pušenje i u nošenje e, plastike koje završava negdje u našim morima, rijekama. I zapravo je strašno i to je jedna od najzagađiva, većih zagađivača, dakle duhanska industrija i tu se nisu do sada poduzimale mjere, stoga moramo biti strogi. Isto tako moramo vezano za odgovornost, naravno da su potrošači odgovorni. Oni moraju biti educirani, ali ne smijemo zapravo kriviti samo e, potrošače bez proizvođača, jer je to zapravo, zapravo u samom e, srži e, sve, sve potrošnje. Dvije minute, gospodin Naglasio sam u prošlosti, gospođo predsjednice, da je e, zagađenje plastikom e, u morima dostigao kritičnu razinu. Zaista moramo poduzeti mjere, moramo promijeniti neke od naših najobljubljenijih e, navika, moramo poduzeti korake koji će ići zapravo iznad ovoga što se ovdje predlaže, gospođo predsjednice. Mislim da ono što vi predlažete nije dovoljno hrabro. Puno novih ideja, dobrih ideja je izloženo, no vrlo je teško vidjeti kako će one biti e, djelotvorne i učinkovite. Dakle, ideja o znatnom smanjenju, to se spominje, ali što to konkretno znači vezano, da li je to 20%, 30%, je li to dovoljno, je li to značajno, značajno smanjenje? I to se također odnosi na druge stvari. Mislim da moramo pomno e, promotriti koji će proizvodi biti podložni e, o, dakle e, strožoj regulativi. Isto tako je problematično vidjeti ovaj vremenski okvir za direktivu mi imamo ideju od šest godina nakon stupanja na snagu, odnosno stupanja na snagu u nacionalnoj e, zakonodavno, to znači šest godina od sada što je jako dugo razdoblje. Dakle, bitno je da ovu stvar dobijemo e, u obliku, e, dakle da što prije i što djelotvornije. Što se tiče zagađenosti ocjena kolege to je hitna, prijeka stvar i postaje sve hitnija. Ona je hitna ne samo za Europu, za moju zemlju napose, e, zbog njezine duge obale, zapravo nemam luksuza da e, zapravo e, dulje govoriti, ali mislim da sam rekao ono što sam želio reći. Hvala, gospođo predsjednice. Gospodin Dotman. Hvala gospođa predsjednice. Mislim što se tiče cilja spriječiti plastični otpad. mislim da se tu svi slažemo. Kada vidim komunikaciju i kada se komunicira da, mi, da ćemo ko europskom strategijom e, spriječiti ogromne količine plastike na obalama e, Pacifika ili Indije, onda mislim da tu nije jasno kako taj otpad zapravo dolazi do tamo. E, ne, pročitao se jednom studiju da 90% plastike dolaze iz 10 rijeka na svijetu od osam njih jesu u Aziji, dvije su u Africi. Dakle, moramo pogledati kakva je realna situacija i smatram da bismo e, uzeti u obzir da se e, tu radi o pitanju recikliranja i o e, naravno razumnom kružnom gospodarstvu dakle e, e, ne želim e, biorazgradivi materijal vidjeti u prirodi jer u prirodu ne spada smeće već moramo osigurati jedno kružno gospodarstvo gdje će se to koristiti kao sirovina. Ako želimo zadržati razumne stvari recimo da čepovi na bocama E, moramo proizvesti tako da se oni ne odvajaju od e, boca. Imamo dobru praksu sa konzervama gdje poklopci e, konzervi ostaju priključeni zapravo u, sa konzervama tako da se ne mogu odvojiti od njih ali mislim da sada ne smijemo zabranjivati djeci balone dakle tu moramo zaista E, pogledati da ne dolazimo do nerazumnih e, rješenja koja nam neće pomoći dalje. E, hvala vam. Gospodin Poč. Hvala. Cijenim rad izvjestiteljice koja je predložila zanimljiva rješenja. Postoji problem koji treba riješiti intenzivnim radom. Kad sam se bavio pitanjem plastike, e, nisam primijetio da se ikad pocrtalo sljedeće. Naprimjer, što se događa s autogumama? Postoje neki dijelovi gume koji su samo debljine nekoliko mikrona i jedan proizvođač autoguma rekao mi je koliko se mikročestica ispušta u okoliš kad se automobil kreće cestom. Zbog toga dolazi do znatnih problema za zdravlje na našem kontinentu, a to se ne tiče e, oceana, tiče direktno, tiče se kanalizacije i kanalizacijske vode koje onda utječe u more. nitko to nije ovdje spomenuo, u sklopu ovog zakonodavnog teksta mi bismo se trebali pozabaviti tim pitanjem kroz amandman koji ja sada pripremam. Htio sam pitati komisiju što ona o tome misli. Je li to možda problem e, koji bi se trebao uzeti u obzir u sklopu ovog zakonodavnog akta? Hvala. Hvala, gospodin Kaputo. Hvala predsjedateljice. Neću ponavljati ono što su prethodno rekli kolege i kolegice, jer ja sada želim govoriti o pitanju koje nije previše uzeto u obzir u predlogu komisije. Koje će biti posljedice e, potpune zabrane korištenja plastike za jednokratnu upotrebu? Takva plastika je najveći problem za okoliš danas i moramo vrlo jasno e, nastupiti moramo imati korektivne mjere koje će biti dugoročne jer kroz ove direktive mi sada e, stvaramo novi model cirkularne ekonomije i stvaramo nova načela održivosti planete. Mi mislim da moramo više utjecati na kolektivno ponašanje i moramo si postaviti pitanje materijala, odnosno kako će se tržište orijentirati nakon zabrane. Na temelju studija koje sam proučio ovoga ljeta izgleda da imamo dvije alternative za proizvode e, široke potrošnje kao što su tanjuri i čaše, bioplastika i pulpa e, koje dolaze iz država izvan Europske unije. Proizvodnja plastike sada je vrlo malo u odnosu na potrebu, a karakteristike toga materijala ne omogućavaju nam 100% zamjenu, trebamo i više istraživanja. E, trošak bioplastike je dosta niži u odnosu na pulpe i time bi se stvorio veći prostor na tržištu. Celulozna pulpa ima dvije karakteristike. E, s jedne strane e, veći učinak na okoliš u odnosi, odnosu na pribor za jelo od plastike, jer za proizvodnju pulpe trebamo jako puno energije, dakle ugljični otisak je puno veći. A druga stvar, je to što imamo funkcionalna ograničenja kako bismo ih e, premostili trebamo imati sirovinu koja će biti kompostabilna, a imat ćemo onečišćenje koje će biti samo nevidljivo, ali će i dalje biti štetno trebamo e, utjecati na kolektivno ponašanje i izbjeći to da u okolišu pronađemo pulpu ili bioplastiku koji će se e, lakše razgrađivati, ali i dalje biti vrlo dugoročno prisutni našim morima. Hvala gospođa Dali. Thank you. Hvala. Zahvaljujem izvjestitelji slažem se da bi se ova direktiva trebala usredotočiti na e, prevenciju, na uzroke i da bi njen raspon trebao zapravo uključivati edukacija, proizvodnju, infrastrukturu, ali i prvenstveno učinkovitu implementaciju. Stoga pozdravljam ambiciju da se jača prijedlog komisije i postignu značajna smanjenja. Slažem se s nekim kolegima da e, E, zapravo borba protiv zagađenja i smeća treba biti e, zajednička aktivnost između među potrošačima, proizvođačima, treba jačati kampanje podizana svijesti, e, korištenja, održivog korištenja proizvoda i usredotočiti se i na životni vijek proizvoda. To je prvi korak koji je važan a za sigurnost građanja i e, okoliša trebamo učinkovitu metodologiju koja će potaknuti zapravo učinkovitu provedbu na razini država. Naime, kako bismo se borili protiv ovog problema, države trebaju uspostaviti praksu upravljanja e, otpadom i podići svijest kod potrošača jer jedino tako možemo postići taj kružni model. Na kraju trebamo definirati dobru terminologiju kako ne, bismo, ne bi došlo do e, nekakvih e, nejasnoća, e, a također želim spomenuti 90% prikupljanja kao razinu, dakle, to je kad je riječ o plastici, Jednako tako trebamo osigurati e, odvojeno prikupljanje e, koje će se u kontekstu ove direktive e, usvojiti. Dakle, taj naš kvir treba osigurati dobru primjenu i zaštititi okoliš. Hvala. Želi li još netko reći nešto? Ako ne, gospodin Seudaskas. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Zahvaljujem izvjestitelju na odličnom izvješću i na svom uloženom trudu i radu. Ovo izvješće zapravo e, e, nas drži na putu i e, ograničava nas u smislu vremenskih rokova. Dakle, nećemo upravo zbog e, vremena koje nam je na raspolaganju detaljno se osvrtati na prijedlog, ali ćemo dati neke komentare. Pročitali smo s velikim zanimanjem ovo izvješće kao i nacrt mišljenja drugih odbora Europskog parlamenta. Dakle, u Agri, Peš, e, odborima o tome se raspravljalo i raspravljat će se na dolazećim danima i tjednima i drago nam je da podupiru e, ovaj ambiciozan pristup Sjetit ćete se rasprava i ovdje u vašem e, odboru kada je bila riječ o direktivama e, upravljanja otpadom, vi ste zapravo govorili upravo tada o prevenciji i ova e, direktiva se upravo na to odnosi, na prevenciju. U predloženim mjerama uočili smo dosta ambiciozne E, ideje, dakle e, uvođenje e, minimuma reciklirane plastike i brojne druge opreme i ambalaže koje se izrađuju od plastike i jačanje obveza izvješćivanja. Kada je riječ o ultratankim plastičnim vrećicama, želimo biti dosljedni e, sa direktivom o pakiranju i o ambalaži koja je vrlo e, ambiciozna u smislu smanjenja uporabe takve plastike, e, uključujući i upravo ultratanke plastične vrećice. Tu je moguće e, izuzeće država članica ako ispune ciljeve, ali u realnosti mi znamo da su zapravo i te ultratanke plastične dio cilja. Danas znamo da su ti ciljevi zapravo bili vrlo učinkoviti. Kada je riječ o sadržaju recikliranja, to nije bio dijelom e, komisijnog e, prijedloga jer reciklirana plastika ima jednako negativan učinak na svijet, na prirodni svijet kao i obična e, plastika. Kako bismo osigurali e, upravo e, tu kružnu uporabu, treba se pozabaviti ovim pitanjem u kontekstu direktive o e, ambalaži. Dakle, nećemo se usredotočiti samo na jednokratne proizvode, nego ćemo gledati naprosto širu sliku. Vjerojatno se sjećate i kampanje koja će trajati do kraja rujna, e, kampanje u kojoj se želi vidjeti koji broj kompanija e, mogu zapravo se obvezati da će koristiti reciklirane proizvode u svom e, radu. Kada je riječ o opremi za ribolov, e, komisija ne može poduprijeti cilj bez dobre analize učinka koji bi se oslanjao na podatke o upravo toj temi, dakle opremi za E, ribolov, ali tu možemo imati jedan dobar poticaj za proizvođače e, opreme za ribolov. Tu je velik potencijal za recikliranje i sasvim sigurno bi oni imali koristi od kružnog pristupa i to je poruka koju komisija e, šalje odboru za ribarstvo. Naravno, mi trebamo znati koliko se količina e, opreme za e, e, ribolov vraća i koliki su tu potencijali zapravo za recikliranje. Nismo zadovoljni s nekim amandmanima kojima se smanjuju zapravo ciljevi, dakle smanjenje primjerice ili calls for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 u čemu zapravo želimo postići promjene. Na kraju, nakon razgovora s različitim dionicima, znamo da određene definicije, određene mjere zahtijevaju zapravo određena pojašnjenja kad je riječ o proizvodima na koje se ova direktiva odnosi. Jednako tako proizvodi na koje se e, odnosi zabrana e, plasiranja na tržište. Tu govorimo i o alternativama kao što su i e, proizvodi od kartona za jednokratnu e, upotrebu koji se izrađuje od polimera što jest plastika i što se jednako tako odlaže, to u, okoliš i uzrokuje jednaku e, štetu. To smatramo da je zapravo jedno sivo područje koje treba naprosto pojasniti. Na kraju, gospodin Demesmark postavio je pitanje o smanjenju, bitnom smanjenju. I mi zapravo nismo imali onu osnov, osnovicu na koju smo se mogli osloniti, pa možemo govoriti samo o značajnom e, smanjenju, a da ne navodimo određeni konkretan broj. Dakle, ako ne poduzmemo ništa, e, doći će do povećanja. Prema tome i sama ideja smanjenja je e, iznimno bitna i potaknut će na države članice da djeluju. Dakle, prvo trebamo vidjeti e, koliko smanjenje možemo postići u okviru ove direktive i onda kada dođemo do određenih konkretnih brojki, onda možemo definirati eh, i konkretne ciljeve. Na kraju gospodin Poš govorio je o mikroplastici eh, koja je vrlo velik problem, međutim ona nije tema ove direktive. Što se tiče eh, guma, to je rezultat trenja i e, mi ćemo proučiti e, zapravo mogućnost označavanja e, guma. Postoji jedan instrument, mislim upravo o označavanju od prije nekoliko mjeseci, to ćemo raditi i u budućnosti. Eto sada se želim zahvaliti gospodini, gospođo Risi i vama gospođo predsjednice što ste organizirali ovaj sastanak e, i veselim se e, nastavku suradnje s Europskim parlamentom o ovom prioritetnom dosjeu koji zahtjeva brze e, pregovore. Hvala vam. Hvala i vama, gospođo Ris. Vi imate riječ i molim vas da se ograničite na pet minuta. Hvala vam kao što je predstavnik e, komisije rekao, nemoguće je zapravo govoriti o svemu onome što su kolege spomenuli. Gospodin Florenc je u pravu kada kaže da, da, da ovo trebamo vidjeti kao e, dobru priliku, e, priliku za inovacije, otvaranje radnih mjesta. Komisija je također spomenula brojke, razne brojke, zabrinuto smo, čuli smo zabrinutost za balone, za djecu, ali postoje alternative za balone na plastičnim štapićima. I mislim da bi tu alternativu bilo lako pronaći. Dakle, ne želimo djeci kvariti e, djetinstvo. Gospođa Alkanj, mi smo na istoj e, liniji. Kad je riječ o opasnim tvarima, treba vidjeti kako ćemo zapravo ispolirati taj tekst. Komisija također je pokrila ove neke elemente koje smo čuli e, od kolega. Mislim da je pred nama prilika, dobra prilika. Čuli smo različita mišljenja, zabrinutosti ali oceani su otporni i život ako mu date priliku će se sasvim e, sigurno vratiti. Mi u ovome trenutku trebamo iskoristiti ovu priliku. Gospodin Dorfan, već smo e, razmijenili mišljenja i spomenuli smo e, osam rijeka u Aziji, dvije u Africi koje su veliki uzročnici zagađenja. Međutim, to ne znači da Europa ne treba ništa poduzeti. Gospodin Timmermans je rekao na engleskom da je Europa vrlo mala zemlja u smislu e, na koji način doprinosi zagađenju, ali može biti velika u smislu iznalaženja rješenja. Kada je riječ o mikroplastici, ne samo od e, guma, nego i od sintetičke tkanine, Dakle, oni e, doprinose 60% e, zagađenju mikroplastikom u e, oceanima i komisija je rekla da treba vidjeti koje je najbolje mjesto gdje će se taj problem rješavati. Slažem se da trebamo uskladiti, a još nisam ni spomenula definicije. Gospodin Penićin je imao pitanje i komisija je djelomično njega odgovorila. Ali to je nešto što proizvođači stalno spominju. Naime, oni ne znaju kako proizvoditi alternative. Dakle, ne želimo da gazirana pića postanu negazirana pića, ali sam sigurna da se može nešto učiniti upravo vezano uz ove um, čepove um, koje koristimo za plastične boce. 15% je bila brojka koja se spomenula u smislu recikliranja, to baš nije velik e, postotak. 80% se vraća primjerice e, ribolovne opreme u e, Norveškoj. Dakle, u odnosu na to 15% je zaista jako malo. Dakle, u Envi odboru, e, odboru zdravstvo e, radim e, već jako dugo i mislim da je ta trenutak kada trebamo uskladiti naše stavove. Trebamo naporno raditi, nemamo mnogo vremena, započet ćemo u Strasburu za dva tjedna i sigurna sam da ćemo to moći riješiti prije europskih izbora. Hvala. Hvala. Gospođo Ris, četvrti rujna je rok za podnošenje amandmana. Glasovanje će se održati 10. ili 11. listopada. A sada prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu koja je također vrlo važna, emisijske norme CO2 za nova teška vozila. Imamo razmatranje crta izvješća, to je suodlučivanje. Izvjestitelj gospodin Ajkaut, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Možda bismo trebali pričekati da ovaj broj osoba koji želi napustiti dvoranu to učini ali mogu vam preporučiti da ipak ostanete zato što je ova tema jako važna jer ćemo govoriti o teškim vozilima. Prvi put će Europa standarde emisija CO2 eh, nametnuti i tim vozilima, tako da je taj prijedlog također vrlo važan. Da započnem možda sa sljedećim. Pariški eh, sporazum, preuzeli smo njegove obveze, ako pogledate njegove ciljeve, a to je parlament već priznao i mm, u svojoj viziji o niskim emisijama, mi smo došli do zaključka kao Europski parlament da sektor transporta tre, se treba e, približiti nultim emisijama do sredine stoljeća, ali trenutno je transportni sektor veliki sektor koji još uvijek povećava svoje emisije 25%, odnosno jedna četvrtina emisija dolazi iz transportnog sektora. E, to je sektor gdje trebaju jasne specifične politike, a promet nije dio ETS-a koji potpada pod uredbu o raspodjeli tereta i tu imamo nacionalne ciljeve. Ako pogledate analize najbolje mjere, najefikasnije mjere unutar e, su unutar transportnog sektora, a imamo standarde CO2 za automobile. A ovdje vidim izvjestitelja za tu temu u sali, ali je također i za teška vozila. I zato možemo odrediti standarde i osigurati to da transportni sektor e, napravi, e, postigne smanjenje emisije. Emisije će se smanjiti inovacijom. Inovacija će nam omogućiti postizanje nultih emisija do sredine stoljeća, ali mi inovaciju trebamo uvesti sada kako bismo osigurali to da postignemo taj cilj do 2050. godine. Zato nam se sviđa ovaj prijedlog komisije koji je objavljen krajem svibnja i planiramo vrlo brz postupak kako bismo zaključili ovaj dosije pod austrijskim eh, predsjedništvom po mogućnosti. Mm, imamo vrlo kratke rokove za amandmane, ali mi smo u kontaktu sa izvjestima u sjeni, moramo marljivo raditi i mislim da ćemo e, napisati dobro izbalansirano izvješće koje će potaknuti inovaciju i dovoljnu razinu ambicije kojom ćemo doći do dugoročnih ciljeva e, predložene razine CO2 za automobile mogu nas dovesti do promjena u transportnom sektoru koje su nužno potrebe da, da smo smanjili emisije kao i u drugim sektorima. Analizirali smo procjenu učinka komisije. uvijek postoji velika potreba za procjenom učinka i čini nam se da u nekim trenucima Europska komisija možda sama ne analizira dovoljno dobro svoje procjene učinka, a mi to uvijek predlažemo. U ovom procjeni učinka piše da postojeće tehnologije mogu dovesti do smanjenja od 15 do 20% smanjenja do 2025. godine i ovaj se opseg eh, spominje u procjeni učinka. Komisija rekla da je cilj za 2025. godinu 15%, mi ne smatramo to e, nego 15 do 20% je nešto što možete postići, onda bi bilo dobro predvidjeti odmah 20% jer komisija bi vrlo jasno izračunala da neto ušteda za e, društvo bi bile najbolje sa postotkom od 20% a najbolji rezultati za inovaciju bi bili sa 20%. Samo bi proizvođači imali veći trošak, ali kao zagonotavac mislim da mi moramo više gledati na prednosti za društvo. I ako je, se nešto može postići, onda treba upravo taj cilj podržati. Dakle, mi predlažemo 20% do 2025. godine. Osim toga, u ovom izračunu još uvijek se ne pretpostavlja korištenje vozila s nultim emisijama, da već znamo da velika sedmorica proizvođača već e, predviđa do 2023. ili 2025. ovakvu vrstu vozila. Dakle, moći ćemo možda i otići i preko 20%. Dakle, vidjet ćete da je moj prijedlog zapravo vrlo skroman i ja sam kao predstavnik kluba zastupnika zelenih uvijek skroman. Mislim da je jako važno stvarno shvatiti što trebamo ako želimo do 2050. godine doći do nultih emisija, a moramo izračunati sve što trebamo učiniti do 2030. godine, dakle 45%. Što sada možemo učiniti? Imamo prijedlog za moratori. E, još uvijek nismo shvatili koliko je važno preispitivanje za to. Taj cilj se može promijeniti do 2030. ali e, mi želimo da se taj cilj promijeni samo na gore zato što se promjene u sektoru događaju tako brzo da vjerojatno ćemo u nekoliko godina gledati unatrag na ovaj cilj i razmišljat ćemo o tome pa zašto smo tada bili toliko skromni u postavljanju ciljeva smanjenja su važna, o tome će se mnogo razgovarati i raspravljati. A još jedno želim spomenuti, to je kako potaknuti E, vozila sa nultim i niskim emisijama. Što ćemo učiniti s mandatom od vezi s time? To je takozvani zlev mandat. E, što se tiče samog, e, same procjene učinka, procjena učinka zaključuje da obvezujući mandat bi mogao omogućiti jasan regulatorni signal za industriju koja bi trebala investirati u vozila s nultim i niskim emisijama. Mi smatramo da bi se taj mandat trebao preuzeti, uzeti u obzir i to za sve regulirane kategorije jer imamo ciljeve samo za četiri regulirane kategorije i mi smo zadržali taj prijedlog kao i komisija, ali e, mandat za vozila s i niskim emisijama predviđa to da osiguramo e, to da se to promovira svugdje. E, postoji pitanje autobusa. U prijedlogu komisije su autobusi uključeni, ali oni su tako dobro razvijeni već sada da ako to uključite u mandat za zlev, onda će se sve vrtiti oko autobusa i onda ćemo trebati specifičan mandat za autobuse. Ali komisija bi nam trebala pomoći oko pronalaska kvalitetne um, um, definicije za različite vrste autobusa. I još nekoliko pitanja E, oko kojih bi se mogla razviti rasprava. Mi predlažemo e, fleksibilnost e, s vremenom. Dakle, ako ne postigne ciljem do 2025. godine, onda možemo predvidjeti 2030. godinu. Dakle, to je fleksibilnost u našem prijedlogu. Izbrisali smo članak peti Ovdje komisija predlaže super kredite i kaže da bi se time potaknula vozila s nultim i niskim emisijama. Mi smatramo da taj prijedlog nije dobar zato što se um, oslabljuje postizanje ciljeva. Um, ponekad smo kao u članku sedmom pojačali načela, a negdje smo nešto dodali u vezi s transparentnošću i neovisnim ispitivanjem jer znamo iz raznih skandala koje smo doživjeli u prošlosti i koji danas izbijaju u vezi s CO2 da je vrlo važno e, točno znati što mjerimo kako bismo i poboljšali neovisno ispitivanje i kako bismo znali da je to što proizvođači izjavljuju istina. I konačno očekujem da će neki raspravljati o premiji koju komisija predlaže, mnogi lobisti kažu da je to nedopustivo, ali siguran sam da će komisija doći do toga i želim dati podršku onome što radi komisija. Oni imaju dobro definiranu metodologiju koja je objašnjena u procjeni učinka ako ćemo se prilagoditi, onda će to biti jeftinije za e, proizvođače, bit će jeftinije platiti za premiju nego ulagati u inovaciju i na samom kraju cilj nije samo da postižemo dugoročne e, klimatske ciljeve, nego da potaknemo inovaciju, osiguramo da Europa bude predvodnik u inovaciji i proizvodnji unutar Europe. Ako želimo to potaknuti, onda moramo e, sve usmjeriti prema inovaciji, a ne omogućiti proizvođačima da jednostavno plate premiju. E, tako nećemo ništa promijeniti. Dakle, podrška komisiji, ali siguran sam da ćemo se na tu točku vratiti i neki od mojih kolega će se sigurno osvrniti na to pitanje. Očekujem njihove komentare. Hvala. Hvala, gospodina Eichhout. Imamo sad izvjestitelje u sjeni. Gospodin Fjellner, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Zahvaljujem vas na tvom izlaganju. Prvo me brinu rokovi. Rokovi su vrlo kratki za ovaj zakonodavni akt koji e, uvodimo po prvi put. I stvarno sam zabrinut zbog posljedica ovakvog vremenskog rasporeda. E, trebamo dovoljno vremena za kompromisna rješenja. Imamo e, dvije stvari koje želimo spomenuti danas. Prvo, poticanje elektrifikacije, zato što smatramo da je to budućnost i to je najbolje rješenje. Istovremeno, moramo poticati i povećati efikasnost motora na izgaranje. E, to će biti bitno za budućnost. Nisam toliko zagrijan za električna rješenja, to je dobar pristup, ali nijedan od velikih električnih kamiona e, još uvijek zapravo ni u prometu postoje planovi, postoje predviđanja, ali nijedan takav kamion još uvijek nije viđen na cesti jedino rješenje koje sad postoji još uvijek nije spremno za uporabu. Trebamo i potrebnu infrastrukturu, znam da ste uputili na to, ali ja ne vidim da se stvara trenutno infrastruktura kao podrška za to. A proizvodnja energije mora biti ekološki prihvatljiva ne znam hoćemo li u budućnosti uspjeti na tom putu. E, mogli bismo i također ići u suprotnom smjeru, povećati super kredite i smanjiti granicu od 3%, jer ako želimo imati poticaju, moramo učiniti više. Najbolje ekološki prihvatljiv pristup jest da imamo e, dobru ravnoteženost između stvari koje ovdje radimo. Jer e, pitanje je imamo li dovoljno vremena, e, hoćemo li imati premije, a istovremeno vremeno također tražimo novine koje će se uvoditi sutra. Prijedlog komisije je teško postići, ali mislim da je ipak izvedivo. Trebamo procijeniti procjenu učinka i 15 smanjenje od 15% od 2025. je moguće uz postojeću e, tehnologiju, ali treba i dalje izračunati i predvidjeti kako ćemo to učiniti. E, mogli bismo imati različite mogućnosti, na primjer korištenje posebnih guma koje će biti efikasnije i tako dalje. Želim to vidjeti i vjerovati u to. Želim vidjeti kako je komisija to izračunala i onda ću tek povjerovati. Jer ako se sve temelji samo na pretpostavci komisije, onda je sve samo potencijalno i teoretski moguće. Ili ste u krivu ili ste u pravu, a ako ste u pravu onda ja dižem ruke od toga jer tu se radi o tržištu i tu je 4% jako važan postotak. Ali recimo da su vaše kalkulacije točne i cilj od 4% je jako teško e, zapostignuti. Jer autobusi koji će se prodavati 2005. godine E, su nešto što već sad planiramo. Nećemo imati nove motore 2025. E, već sada znamo kakvi će biti ti motori tada. Pogledajmo danas potrošnju goriva kod različitih proizvođača Mercedes i Scania će vjerojatno uspjeti u proizvodnji takvih e, motora, a drugi će prihvatiti oporezivanje. mi to već znamo sada za cilj 2025. godine. Zato je važno dobiti ono što je tehnički izvedivo. Dugoročni cilj 2030. godine je nešto u što je lakše povjerovati. sve ovisi naravno o tome e, kako ćemo procijeniti detalje. A sada detalji. Važno je da koristimo CO2 po toni, po kilometar toni, zato što trebamo manja vozila koja će biti efikasnija. Sada imamo novu definiciju u članku petom i u istoj logici važno je stvoriti podskupini za vozila visokog kapaciteta. E, znamo da će efikasnost porasti sa, ako budemo imali duža vozila. Proizvodnja je jako važna. Mm, moramo shvatiti što već danas možemo učiniti. E, što se tiče vektora, samo da vektori ne predstavljaju stvarnost, čak ni u testnom ciklusu. To je e, kompjuterski program u komisiji, ali teško je dati financijska sredstva tvrtkama ako njihovi rezultati u testovima su drugačiji u odnosu na vektor, jer e, to nam ništa ne govori o stvarnosti. Ako postoji razloga, onda trebamo se okrenuti prema vektoru i e, ažuriranje vektora na godišnjoj bazi je važno. E, ekološke karakteristike također treba uzeti u obzir. trebamo poticati uvođenje novih tehnologija. Komisija je zakomplicirala stvari. Mislim da ako prodate kamion, e, recimo to ovako, ako imate bolje rezultate, onda njih trebate pokazati u svakom trenutku u procesu. Ako kredite CO2 za 2025. svedete na nulu, to znači samo jedno, a to je da će ljudi se ponašati taktički kod uvođenja novih stvari. U Švedskoj dobivati novac za onoliko djece koliko imate što više djece imate u određenom vremenskom razdoblju, to više novca dobivate. Vi možete i to planirati. Možda samo šveđani to rade, ali to se može raditi kad govorimo o kamionima. E, umjesto da imate jasnu liniju, možete moći izračunati kako dalje postupati. Znam da smo dosta raspravljali o alternativnim gorivima u zakonodavstvu. E, je prilično važno što imate kao ispušne plinove. Imamo biogoriva, bioplin. Znam da su neki kolege zabrinuti zbog biogoriva, ali mi smo odlučili što je dobro i što je loše unutar energije obnovljivim izvorima e, e, direktive o obnovljivim izvorima energije. Ovo moramo ispraviti jer ako ne budemo to ispravili onda ćemo ubiti neke europske proizvođače i nećemo imati proizvodnju novih kamiona, nego će se popravljati stari kamioni, a na gubitku će biti okoliš. Hvala gospodinu Fjelneru. Gospodin Zofoli. Grazie. Hvala predsjednice. Zahvaljujem izvjestitelju na određenom poslu. Napokon, nakon mnogo godina e, rasprava i odgađanja i nakon što smo u svibnju s mnogo rasprava i otpora odobrili uredbu o praćenju i objavljivanju podataka o CO2 i o potrošnji goriva novih e, teških vozila, sada želimo odrediti e, gornju granicu za emisije ovakvih e, motornih vozila. Ove emisije danas predstavljaju 6% ukupnih emisija, a bez ikakvih mjera predviđeno je da će porast e, doći do 10% do 2030. godine. Ovo je temeljni prijedlog za poštivanje odredbi Pariškog sporazuma. Imamo pola milijuna malih i srednjih poduzeća u Europi, a njima bismo trebali omogućiti uštedu goriva. To bi značilo da bismo utjecali na čak jednu četvrtinu operativnih troškova koliko iznosi trošak za gorivo. Trebamo brzo donijeti ovaj prijedlog, u redu je ubrzani postupak E, kako bismo krenuli na ovom putu. Mi smo sada u startnoj poziciji, jasno nam je da ćemo na našem putu doživjeti 2022. godine ključan trenutak provjere kao što je predviđeno člankom 13. Komisija je dala dobar prijedlog, ukupno gledano, to je uravnotežen i razuman prijedlog. E, imamo dvije faze. Prva je 2025. godine, to je obvezujuća faza, a drugi korak 2030. godine koje tu će trebati se dogoditi provjera. Mi ćemo uložiti amandmane jer želimo da ovaj e, prijedlog postane ambiciozniji što se tiče ciljeva 20% 2025. godine, 2030. godine i ovim amandmanima pojasnit ćemo definiciju profesionalnog vozila, e, ulogu električnih gradskih vozila i inzistirat ćemo također na sadržajima jer želimo ojačati ciljeve e, provjere 2022. godine. To je ključno na našem putu i što se tiče poticaja koji su predviđeni u sustavu superkredita. No ponavljam, za nas je prioritet imati uredbu. E, ne smijemo više odgađati donošenje odluka. I zato se trebamo koncentrirati na veću fleksibilnost i moramo imati E, konvergentna mišljenja. Komisija je dala uravnotežen prijedlog, a mi moramo sada djelovati kako bismo kao europljani bili predvodnici odnosno na Kinu, Japan i SAD koji su već odredili e, gornju granicu za emisije. Moramo potaknuti inovaciju i istraživanje u ovom sektoru. Time ćemo stvoriti nova i kvalitetna radna mjesta u Europi. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Matthews ima riječ. Hvala gospođo predsjednice. Jedna od e, smrtnih grijeha političara jest da imamo izbore, da... E, dakle, mi jednostavno e, očekujemo da se svijet promijeni kako bi udovoljio našim potrebama, ali stvarni svijet tako ne funkcionira. Dakle, mi jesmo, ovdje razmatramo određene ciljeve 15, 20, 30%, ali to ne znači da će se to ostvariti i ostvarit će se samo ako postoji raspoloživa tehnologija. Dogodit će se ukoliko je cilj dostižan. Ako cilj nije dostižan, onda neće biti u njemu udovoljene koliko god da mi to želimo, koliko god da smo mi e, blagoglagoljivi. To u stvarnom svijetu tako ne funkcionira. E, slažem se e, s puno onoga što je rekao švedski kolega vezano e, sada ne namjeravam to ponavljati, ali važno je da shvatimo da pokušavanje specificiranja načina kako će industrija ili pojedinci udovoljiti određenom cilju jest zapravo nešto što jednostavno tako ne funkcionira. Vlade, političari su izabrali određene tehnologije, odnosno podržavali određene tehnologije kako ne ne bi funkcionirale. Ne možemo gledati u budućnosti, ne možemo znati kakva će tehnologija biti za 15-20 godina i to nema smisla e, stavljati obvezujuće ciljeve, već industrija može imati mogućnosti e, dakle, postignuti više od toga ili pak manje od toga. Dakle, kao što je izvjestitelj rekao, e, dakle, dakle to znači da određena poduzeća u Europskoj uniji će biti izvan procesa proizvodnje, e, radnice će izgubiti radna mjesta i to nitkome neće donijeti ništa zato jer ekološke koristi neće biti postignute uopće. Dakle, naš klub ECR e želi vidjeti smanjenje vezano za e, emisije CO2, ali želimo raditi s industrijom i sa potrošačima kako bismo postigli ono što je moguće, a ne postavljati određene ciljeve koji dobro zvuče, koje pune novinske stupce, koje su, e, koje dobivaju nagrade, ali koje u stvarnom e, svijetu ne mogu se ostvariti. I to neće nikome pomoći. Dakle, mi, bi, e, mi ćemo vrlo pomno pratiti kako će ovaj prijedlog, kako prolazi kroz sustav i dijelim zabrinutost koje su izražene vezane za vremenski okvir to je veliko, dakle radi se o vrlo važnoj temi koju je potrebno vrlo pomno razmotriti i e, tu nema zapravo e, e, vremenskog pritiska. Dakle, mi dijelimo ambicije, ali smo skeptični vezano za način kako da postignemo tije ciljeve. Hvala lijepa, gospođe predsjednice ja e, moram sada otići, ali ne iz nepoštovanja prema vama, jer morala sam već biti na sastanku prije pola sata. U redu, hvala gospodine Matthews, gospođa Ris. Hvala gospođo predsjednice. Ja ću s vama e, podijeliti primjedbe gospodina Nilsa Thorvaldsa on e, želi zahvaliti izvjestitelju koji zauzima stav prema promet, prema prometu. Dakle, ovo iz, izvješće bit će vrlo zanimljivo budući da postavlja određene emisijske norme za teška vozila. Istodobno, stvari se brzo kreću vezano e, za e, vozila niske i nulte emisije vezano za proizvodnju i prodaju električnih vozila od strane glavnih proizvođača. Dakle, mi bismo vezano za to e, moramo biti dovoljno hrabi shvatiti da ne smijemo e, zapravo govoriti o srednjoročnim i dugoročnim ciljevima, zato jer o srednjoročnim ciljevima su već pred nama, a e, onaj, oni dugoročni doći će k nama prije nego što možemo zamisliti. S obzirom na to imamo odgovornost za E, da stvar definiramo. Od početka za Nilsa bi to značilo stvarati zakonodavstvo koje se ne zasniva na izuzećima, dakle ciljevi smanjenja emisije i e, davanje poticaja kako bi se to postiglo za e, vozila smanje ili nulte emisije, tako da Nils je sklon povećanju ciljeva koje predlaže komisija dakle koji god da se e, mehanizam odgovor koristi za to, ali svakako smatra da je potrebno razmatranje, no e, definitivno je da se e, potrebni su poticaji za jednu tranziciju prema vozilima s malom ili nultom emisijom. Također želi uputiti na infrastrukturu kako bi smo zapravo osigurali potrebnu infrastrukturu upravo za vozila s malom i nultom emisijom. Nils želi e, e, uputiti e, pitanje Europske komisije vezane za baznu godinu 2019. Hvala lijepa. Gospodin Ek ima sada riječ. Hvala gospođo predsjednice, uvažene kolegice i kolege, Ekstremni vremenski uvjeti koji smo doživjeli u Europi su zapravo najave jedne svjetske katastrofe. E, naime, klimatska, klimatske promjene koje su uzrokovane čovjekom vidimo e, i s ove i s one strane Atlantika i dakle Dakle, globalno zatopljenje je realno i moramo djelovati što je moguće prije kako bismo spriječili ono najgore. Stoga nam ne preostaje puno vremena. Automobilski koncerni u Europi su očito potpuno zanemarili upravo te klimatske promjene, oni smrtonosne posljedice e, globatskog e, zatopljenja su jednostavno eliminirali. E, globalno zatopljenje će biti veće nego žrtve svih ratova koji su vođeni na ovom planetu. To se jednostavno zanemaruje Naime, globalno zatopljenje ima katastrofalne učinke na bioraznolikost na našem planetu. Sve to se zanemaruje, stavlja u drugi plan, zato jer e, profit koncern i zadovoljstvo e, dioničara je važnije nego uzeti novac i ulagati u e, razvoj alternativnih pogonskih sustava. Dakle, posljedice za, ove, e, za ovo djelovanje, neodgovorno djelovanje tjera druge nacije kao što su Kina, Japan, koji imaju u elektromobilnosti i u hibridnim tehnologijama zaista velike rezultate Umjesto e, toga vidimo prijevare ovdje u Europi na e, račun i na uštrb e, ljudi. Stojimo pred jednostavnom odlukom hoćemo li danas stvarati održive uvjete za život koji je vrijedan budućih generacija ili ćemo ići prema rubu litice i prema potopu. Dakle, države članice su glasovale za Pariški sporazum. No, po mome mišljenju, no, još nisu preuzele i učinile dovoljno kako bi e, održale i ispunile ciljeve iz e, pariškog sporazuma. Dakle, potrebno je drastično smanjiti emisije CO2 u cestovnom prometu, u poljoprivredi i u mnogim drugim područjima života. Dakle, smanjenje emisija CO2 e, od, kod E, osobnih vozila do 2020, od 15-20, odnosno 25 do 2030 je nužno, iako je povezano s poteškoćama, kao recimo kao izgradnja potrebne infrastrukture za, e, za dakle potrebna je za mobilnu branšu budući da elektromotori ne trebaju toliko e, radna mjesta kao što su e, kao što slučaj sa dosadašnjom tehnologijom. Ukoliko se ništa ne poduzme, e, platit ćemo vrlo visoku cijenu, a to se ne možemo dopustiti. Dakle, automobilska industrija ga mora pokazati na čijoj strani stoji i mora dati svoj doprinos smanjenju emisije CO2 time što razvija vozila s niskom emisijom i što e, stavlja upravo zaštitu klime ispred interesa profita. Ovaj izvješće može biti jasan signal e, gospodarstvu. Hoćemo li iskoristiti ovu šansu? Moj klub i ja potpuno podupiremo ambiciozne ciljeve e, izvjestitelja i možemo mu samo čestitati. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Gospođa Evi Imari. Hvala predsjednice. Hvala predsjednice. Ja također želim nešto reći o ovom prijedlogu. Drago mi je što napokon mogu tome raspraviti s kolegama. Napokon Europska unija želi definirati standarde za smanjenje emisija CO2 za teška vozila. Nadamo se da ćemo napokon popuniti jaz koji danas postoji u odnosu na druge dijelove svijeta, SAD, Kanada, Japan ili Kina, gdje su već uvedene mjere u tom pogledu. Mislim da se također nalazimo u pogodnoj situaciji u trenutku kad bismo trebali biti u stanju raditi konstruktivno imajući na umu uredbu o certifikaciji koja je uvela vektor i dobre rezultate koji su postignuti u vezi s uredbom o praćenju i objavljanju podataka za CO2 i potrošnju goriva. To smo nedavno odobrili u lipnju i vezano uz teška vozila. Emisije CO2 E, autobusa i kamiona do sada nisu regulirane. Zbog toga imamo probleme i mi kao zakonodavci trebamo pokušati preduhitriti eh, nastajanje novih problema. Bez ikakvog interveniranja u ovom sektoru emisije će se i dalje povećavati čak do 9% u razdoblju 2010. do 2030. godine zbog povećanje, povećanja aktivnosti u transportnom sektoru. I još nešto želim podcrtati. Eh, prijevoznici neće moći E, dobiti nekakvu prednost od ekonomije razmjera što se tiče potrošnje goriva zbog koje bi moglo doći do, zbog standarda redukcije koje će se možda uvesti. S stajališta potrebno je odrediti razine smanjenja emisija CO2 kojima ćemo zajamčiti najveću neto uštedu kroz realno poboljšanje efikasnosti goriva do 2030. godine i moramo također jasno skrenuti prema elektrifikaciji i u ovoj vrsti vozila. Trenutna situacija mm, je nešto što su pisali mnogi kolege. Čini mi se da je takva situacija absurdna u trenutku kada postoje danas neke tehnologije koje se koriste i u kojima se efikasnost e, goriva može poboljšati čak do 18% i time prijevoznici bi mogli uštedjeti čak 5700 eura godišnje. No, takve tehnologije se koriste samo marginalno upravo zbog nedostatka obvezujućih standarda smanjenja i zbog neuspješnosti tržišta e, i to je samo opcija za subjekte i zbog toga dolazi do velikog povećanja troškova za nabavku tih vozila. S ovog stajališta to nije prihvatljivo, to je problem koji trebamo riješiti određujući ciljeve za smanjenje koje će biti ambiciozni kao što su i same tvrtke i udruge prijevoznika tražili od komisije. Oni su tražili smanjenje od 24% do 2025. godine i uvođenje e, obveze prodaje za kamione nultih emisija. Po ovom sudu prodaja teških vozila e, zlev do 2025. godine trebala bi predvidjeti postotak od barem 25%, a cilj smanjenja emisija za istu godinu trebalo bi biti barem 25% kako bi se osiguralo smanjenje CO2 te godine od barem 20%. Došao je trenutak da prihvatimo elektromobilnost kao opciju koja je izvediva i u sektoru teških vozila, ne samo zato što to od nas traži prijevoznici, nego zato što je to izbor mnogih europskih gradova koji sada se pokušavaju riješiti dizelske tehnologije zato što ona uzrokuje probleme e, onečišćenja zraka. U nacrtu e, kolege Eichauta idemo u pravom smjeru. S našeg stajališta e, su dobri prijedlozi našeg izvjestitelja koji želi povećati ambiciju ciljeva smanjenja za razdoblje 2025-2029 i, do i nakon 2030. E, smatram da kako bismo imali tranziciju prema mobilnosti s nultim emisijama i kako bismo imali poticanje e, zlev e, vozila, trebali bismo imati i neke obvezujuće ciljeve unutar voznog parka svakog e, e, prijevoznika, a sami proizvođači moraju biti mogućnosti odlučiti koji će biti njihov horizont ulaganja. Mi ćemo također uložiti amandmane i zahvaljujem izvjestitelju e, na do sad održenom poslu. Hvala. Thank you very much. Hvala vam lijepa. Time završavamo listu izvjestitelja u sjeni. Sada gospođa Ajezu. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Prvo bih željela čestitati e, izvjestitelju na njegovu poslu. E, prijedlog komisije je uravnotežen i realističan, e, no parlament mora biti ambiciozniji. Tehnički govoreći, moguće je ići dalje, no kao što je rekao gospodin Firnes, potrošač je taj koji će platiti no e, proizvođačka cijena je problem i to će, ona će biti jednostavno prevaljena na potrošača. Mi s time se moramo nositi i slažem se s e, ovim prijedlogom u smislu e, fleksibilnosti vezano za primjenu tehnološke neutralnosti, to je važna stvar. No, što se tiče električnih vozila, oni su jedan fenomen zato električna vozila, odnosno akumulatori, moramo gledati cijeli kontekst. Dakle, moram imati eh, eh, akumulator proizvođača eh, iziskuje jako puno energije i ti akumulatori imaju razdoblja oni ne funkcioniraju kao baterije na telefonima i moramo također shvatiti da životni vijek e, akumulatora moramo sve te stvari imati na umu i moramo analizirati cjelokupan kontekst zato jer jer njihalo se kreće u, iz lijeva u desno, iz dizela prema benzinu. radi smanjenja emisija CO2 išli smo za, na dizel, a zbog određenih čestica koji se emisije, mi sad više ne želimo dizel. Dakle, moramo sve uzeti u obzir, u kontekstu i moramo biti vrlo realistični. Automobilska industrija je naravno vrlo važna, vrlo je velika u Europi. Hvala vam lijepa. Hvala vama, gospođo. Želi li se još netko javiti za riječ vezano za ovu temu? Ako ne, gospodinu Gemecke u ime komisije. Hvala vam lijepa. Hvala što ste pozvali komisiju i hvala izvjestitelju na prijedlogu i svima na vrlo zanimljivoj raspravi. Prvu stvar koju ću ponijeti iz ove rasprave kao i sa emisijom CO2, mi se krećemo u istom smjeru. Mi želimo smanjiti emisije CO2 zato jer znamo ako ništa ne poduzmemo te će se emisije povećavati. Želimo osigurati i mislim da potrošači su e, e, spomenuti, gospodine Jusu ih je spomenula, da oni ne pro, eh, propuste tu svijest o tome da je moguće eh, ostvariti velike uštede vozila vezano za norme za teška vozila. Isto tako želimo osigurati da europski proizvođači ostanu na vrhu jer mislim da su već sada vrlo inovativni i želimo da oni i tako dalje budu, ali želimo letvicu postaviti još više kako bi im pomogli u tržišnom natjecanju. E, koji, su spomenuli e, niz govornika koji je pod prijetnjom. Kada pogledamo u prijedlog komisije, to je prvi puta da se e, govorimo o emisijama teških vozila. Stoga smo odabrali jedan pristup u koracima gdje želimo vrlo brzo dakle već 2022. godine želimo vi e, preispitati, dakle zbog situacije sa e, podacima još nemamo baznu godinu, 2019. bi bila ta kroz prijedlog koji je nedavno e, usvojen vezano za praćenje. Dakle, trebamo nekoliko godina podataka kako bismo uspostavili i imali jasnu sliku gdje smo u tom procesu. I to je gospodin Torvalds rekao kada mogu li proizvođači e, e, se nositi sa podacima iz 2019. Dakle, nema 100% sigurnosti vezano za to što genijalni inženjeri mogu napraviti. Stoga je to nešto što vrlo pomno moramo pratiti. Naravno, može biti puno razloga za to i gospodin Ferner je govorio da možda će se morati pozabaviti vektorima zato jer je to novi alat, novi instrument koji će biti e, podvrgnut testiranju u praksi i morat ćemo vidjeti kakve će rezultate ostvariti i zaista e, je vjerojatno da će vektori morati biti ažurirani jer će se razvijeti nove tehnologije. Za sada možemo e, E, pokriti samo određeni raspon teških e, vozila. Dakle, mi se usredotočavamo na ona teška vozila koja e, prevaljuju puno kilometara, koja su važna vezano za emisije CO2 i koja su isto tako važna vezano za potencijal uštede goriva. Što se tiče cilja koji komisija predlaže temeljem procjene učinka koji Eh, sam pročitao nekoliko puta prije nego što je objavljen. To su ambiciozni ciljevi. Samo da objasnim. 15% 2025. 20% ćete dobiti ako sve zapravo u isto doba sjedne na svoje mjesto i mislim što se tiče postojećih tehnologija, ako pogledate u sadašnje tehnologije, Postoje neki proizvođači koji imaju neke tehnologije, drugim proizvođačima imaju neke druge, ali imaju li svi sve tehnologije u isto vrijeme, tu nismo sigurni. Stoga smatramo da 15% je ambiciozna, eh, ambiciozan cilj. Gospodin Metijus više nije ovdje, to je nešto što smatramo da je dostižno, što je također nešto eh, vrlo važno. Mi smo se bavili u prijedlogu s određenim kategorijama vozila, a sada postoje e, prijedlog da se krene prema elektrifikaciji. Dakle, e, jednostavan razlog zbog nedostatka informacija nama nije bilo moguće napraviti procjenu učinka, ali želimo se vratiti onim kategorijama vozila 2022 Dakle, to su mali kamioni, ali isto tako e, autobusi i autobusi na dulje e, ture i tu ćemo morati vidjeti koju vrstu tehnologije imamo koja nam je na raspolaganju tijekom idućih godina. Neki su primijetili da što se tiče autobusa stvari se brzo kreću, dakle to bi trebalo biti odraženo u e, E, dakle procjeni učinka 2022. godina. Stoga smo se odlučili vezano za poticaje za, e, emis, za vozila s malom ili e, nepostojećom emisijom da idemo sa super bonusima. Zato jer situacija nije jasna. Mogli bismo preispitati situaciju 2022. ako imamo dodatne informacije. Ako se prisjetite kada smo uvodili e, zakonodavstvo za vozila, mi smo krenuli sa super bonusima i to je pomoglo u poticajima e, tijekom prvih godina kako bi se e, napravila tranzicija prema tim novim tehnologijama. Što se tiče ekonomične primjene, postoji određena fleksibilnost i to je zbog posebnog ustrojstva e, kamiona i autobusa gdje su e, ciklusi razvoja mnogo dulji nego kod vozila, osobnih vozila, stoga je bilo važno da razmišljamo o e, bankarstvu i o posobi sredstava i isto tako o upravljanju. Mislim da smo to paralelno radili sa osobnim vozima kada se radi i vjerujemo da su Dakle, moramo osigurati da proizvođači izabiru nove tehnologije, a ne samo plaćaju premiju, kao što su neki primijetili, e, koji su, e, e, dakle, postoji naznaka da je industrija zabrinuta zbog razine kazni koja, se, koja je uključena u ovaj prijedlog. Što se tiče tehnologija gospodin Fjellner, studija koja je napravljena kako bismo se pozabavili tim različitim tehnologijama, ona će biti objavljena i pokušat ću da to bude tijekom iduća dva tjedna. Ali nemojte me držiti za riječ, dakle trebalo bi se ubrzo objaviti kako bi e, to sa strane komisije bilo transparentno, dakle koje pretpostavke su ušle u procjenu učinka. Dakle, sa mog stajališta mislim da se radi o jednoj temeljitoj studiji koja pokušava biti vrlo realistična gledajući u to što se može napraviti u realnom, realnom okruženju. I posljednje pitanje, to je pitanje vezano za goriva. Jasno, sa strane komisije Za razliku od situacije sa osobnim vozilima, mi moramo razmisliti malo šire, u jednom širem e, kontekstu kada govorimo o e, kamionima i e, autobusima, dakle možda elektrifikacija ima ulogu kod manjih vozila, dakle manjih autobusa, ali kada se radi o vozilima na dulje ture, onda moramo razmišljati o cijelom nizu tehnologije. Dakle, biogoriva je nešto što može e, pomoći e, dekarbonizaciji e, teških vozila i isto tako postavili smo poticaje pod u direktivi o obnovljivim izvorima energije o kojoj je odluka nedavno donesena odluka od strane su zakonodavaca. Dakle, mi smo gledali treba li to biti uključeno vezano za koristi u e, prijedlogu vezanom za kamena i došli smo do istog zaključka kao i kod osobnih vozila da ne bismo trebali e, dopustiti dvostruko e, brojenje dakle bilo pod direktivom o obnovljivim izvorima energije odnosno direktivi o teškim vozilima dakle odgovornost koja je odgovornost leži na proizvođaču dakle i proizvođač neće znati što će određeni vozač kamiona uliti u e, tank, da li je to biodizel ili e, biobenzin, dakle sa tog stajališta mi ćemo se držati načina kako smo to radili u prijedlogu vezanom za osobna vozila. Hvala lijepa. Mislim da sam bio malo e, dugačak danas, ali to je naravno predstavljanje prijedloga i nadam se da ćete od toga imati koristi. Hvala vam lijepa. Hvala i vama, gospodin Ajkaut. Hvala. Prvo ću zahvaliti svim e, zastupnicima i izvjestiteljima u sjeni na svojim doprinosima i komisiji na objašnjenju, ali i na obećanju da ćete dati dodatna objašnjenja. Naime, to je e, uistinu važno jer ako sam dobro shvatio Kristofera, e, ako je ovo primjenjivo na e, lubrikante, dakle na tu industriju, onda će on promijeniti e, posao i obogatit će se. Dakle, želim da i to uđe u zapisnik, da je to obećanje dano. sažet i reći da će zapravo rasprava se odnositi na stvaranju ravnoteže s jedne strane elektrifikacija i nova tehnologija koja će, koju će trebati određenu potporu, a s druge strane i ulaganje u e, postojeće e, strojeve s unutarnjim izgaranjem kako bi treba zapravo tu stvoriti dobru ravnotežu. Mislim da ako pogledate procjenu učinka i postotke 15 do 20%, da se to sve e, poboljšava, e, dakle kada je riječ o postojećoj tehnologiji, međutim kod nekih drugih pitanja trebamo biti spremni da nakon 25. uistinu e, snažno i intenzivno smanjujemo emisije. Kristofer je sam rekao da bi on volio vidjeti više super bonuse, veće superbonise, ali e, e, Nils, evo reći, nazvat ću vas Nils, je e, komentirao dakle također tu razinu koju imamo sada i to je nešto čime se trebamo pozabaviti. Mislim da skroman mandat za sve kategorije je zapravo možda bolji pristup to je jedna rečenica u o procjeni učinka, e, upravo tako glasi. Neki kažu da donosioci politika moraju donositi odluku o tehnologijima, e, ali ovdje zapravo govorimo o bi e, vozilima sa nultom razinom emisije i manjom, što, dakle to je onda može biti samo električna vozila ako kažete da želite biti neutralni, ali želimo s druge strane imati super bonuse, e, radite istu stvar s drugačijim, samo na drugačiji način. Dakle, budimo dosljedni. Za nulte i niske razine emisije trebamo imati konkretne instrumente dok e, e, unapređujemo postojeću tehnologiju. Dakle, to trebamo vidjeti na koji način se najbolje to može postići. Izvjestitelj e, IPP-a vrlo je jasno to e, rekao. Što se tiče ove e, zadnje točke i bazne godine 2019. to je promjena koju predlažemo jer vidimo tu određeno određene opasnosti i rizike koje ćemo pokušati ublažiti. Dakle, stvaranje fleksibilnosti između kratkog i dugog roka. Kristof je rekao da upravo zato pokušavamo naći neku srednju, srednji pristup, fleksibilnost. E, ako se nešto ne ispuni u prvom roku, da onda bude ispunjeno do recimo 2030. I zadnji komentar. Čuli smo e, već nekoliko puta da do 2022. to treba biti predmetom revizije Međutim, to je godina do koje mi ne možemo u nekim stvarima čekati. Ne možemo čekati komisiju koja će 22. biti nova komisija pa će ponovno izrađivati ocjenu učinka. Dakle, to je gubljenje vremena, a vremena nemamo. Dakle, na nekoliko ovih pitanja trebamo krenuti dalje a revizija 2022. treba biti provedena kako bi se osiguralo da ako se neke stvari ne rade na dobar način da se isprave, ali naprosto ne možemo sa svime čekati 2022. godinu jer je to eh, trošenje vremena kojeg nemamo. Dakle, čak ni iz perspektive inovacija nemamo e, vrijeme na raspolaganju, jer dok mi o tome razgovaramo, na drugim mjestima u svijetu e, se e, definiraju ciljevi za teška vozila. Dakle, nemamo vremena, gubimo vrijeme iz perspektive inovacija također. Hvala vam. Hvala. Time zatvaram raspravu o ovoj temi. Rok je, kao što smo čuli, prekratak. Četvrti rujna. Četvrti rujna, dakle rok za amandmane, 18.10. glasovanje u Enviju. Sada idemo na osmu točku dnevnog reda. Europski fond za regionalni razvoj i kohezijski fond. Dakle, nacrt mišljenja. Izvjestiteljica, gospođa Konečna, izvolite. Hvala predsjedateljice, poštovani kolege i kolegice. vrlo kratko o ovom mišljenju. Kao što znate, 2. svibnja donesen je prijedlog komisije što se tiče razdoblja 2021. 2027. VFO koji obuhvaća i Fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond. Prijedlog komisije, nešto na što gledam pozitivno, jer pojednostavljuje neke postupke za kohezijski fond, za fond za regionalni razvoj i poboljšava bolje postizanje klimatskih ciljeva. E, pozitivno je to što ćemo više investirati u Europu s niskom razinom emisija, pogotovo što se tiče e, kružne ekonomije i razvoja pametnih e, energetskih sustava, sustava skladištenja energije, smanjenja onečišćenja vode i tako dalje. E, prijedlog e, dobro reagira na nove izazove E, ja sam e, pokušala pocrtati neke točke koje su prioriteti za odbor ENVI. Trebamo zemčiti više resursa za modernizaciju i razvoj infrastruktura država članica kako bi se e, poštivali svi ambiciozni novi ciljevi u pogledu okoliša, transporta, otpada i klime, poštujući pariške obveze. Time bi se mogla stvariti nova radna mjesta, u nekim područjima smanjiti socijalne tenzije. E, resursi ovih dvaju fondova predstavljaju mogim područjima 50% javnog investiranja. Bez ovih resursa e, ova područja ne bi imala financijski kapacitet za ovakva ulaganja budući da će se kohezijski fondovi koristiti za financiranje projekata u području okoliša i klime i s doprinosom e, posljednju cilja Europske unije smanjenje ovih fondova u e, zajedničkom upravljanju nije pravedno. Trebalo bi povezati ulaganja s planovima država članica e, što se tiče postizanja ciljeva za 2030. godine i što se tiče smanjenja emisija CO2. Zato predlažem da u kontekstu Europskog fonda za regionalni razvoj uključimo dodatnih 5% sredstava strateškog ciljeva broj 2 i budući da treba znatno smanjiti emisije CO2 moglo bi doći do kašnjenja. I zato predlažem da potaknemo multimodalnu urbanu mobilnost koja je trenutno u trećem cilju, a trebala bi prijeći u drugi cilj u kojem je predviđeno više resursa i koji predstavlja e, važni aspekt za države članice. Nemamo dovoljno infrastruktura što se tiče urbane mobilnosti Većina e, postaja za napajanje i punionica nalazi se u samo tri država članica koje predstavljaju samo 27% država članica. Važno je financirati razvoj ove infrastrukture kroz e, resurse zajednice. Ove godine Europska unija je doživjela veliku sušu, došlo je do šumskih požara i poplava. I zato trebamo dodijeliti i resurse za e, vode e, za, u kupalištima i vodu, zaštitu vode općenito. Trebamo modernizirati pogone koji su sada već stari, to su pogoni za obradu otpadnih voda i ulagati u funkcioniranje kružnog gospodarstva, kružne ekonomije. Trebamo omogućiti bolji pristup sanitarnom sektoru, zdravstvenom sektoru i očekujem raspravu o raznim točkama ne samo, mm, ne samo da očekujem sudjelovanje izvjestitelja u sjeni, nego sam otvorena i prema vašim sugestijama. Hvala. Hvala vam. Gospodin Čurkanov. Hvala vam. Na početku bih čestitao komisiji na hrabrom e, pokušaju pojednostavljivanja postupka i stavljanja nekoliko financijskih programa pod isti krov. Dakle, dva fonda o kojima danas razgovaramo. Kohezijski fond i e, FRR e su dva financijska fonda koja su vrlo složena i sveobuhvatna. U trenutačnom e, financijskom okviru prisutni su u iznimnoj mjeri. Malo sam razočaran što komisija smanjuje zapravo prepolovljava iznos ovih fondova i smatram da su ta e, smanjenja iznimno visoka. Svaki transfer između fondova treba dobro objasniti, to jest opravdati. Rezanja mogu negativno utjecati na rezultate projekta. Pozdravljam prijedlog komisije kad je riječ o koncentriranju e, pet političkih ciljeva. Prijelaz E, e, dakle energiju u kom se štiti okoliš, e, promicanje održivog razvoja, integrirani razvoj urbanog prostora i tako dalje. Kada je riječ o razvoju regija, postoji prostor za poboljšanje u tekstu koje je sastavila komisija. Dakle, rješavanje problema razlika u regionalnih razvoja, razlika mora biti jedan od ciljeva. Manje razvijena područja u različitim, eh, nalazi se u različitim situacijama i eh, geopolitičko stanje određenog područja je također vrlo važno. Stoga trebamo eh, više financirati e, ona, udalja, udaljenija mjesta e, kao što je primjerice e, sjeveroistočni dio Rumunjske na granici s Moldavom i Ukrajinom. Slični primjeri odnosi se na Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku i Poljsku. Trebamo razviti infrastrukturu i fokusirati se na održivi urbani razvoj jer svi znaju da postoji zapravo e, rang lista kad je riječ o kvaliteti života u različitim europskim e, regijama, kad je riječ o standardu. Moj prijedlog je odrediti prioritete za zemlje sa niskim BDP-om kako bi se ljudima ondje dala e, prilika i osjećaj zapravo da pripadaju Europskoj uniji u pravom smislu te riječi. Barem deset posto regija koje sam spomenuo e, silno e, trebaju e, upravo takve investicije. IRDF predstavlja 50% tih sredstava i neki dijelovi, neke regije trebaju ih uistinu u velikoj mjeri za razvoj svojih područja. U izvješću stoji vrlo zanimljiv prijedlog vezan uz e, e, naplaćivanje za vozila sa niskim razinama emisija. To bi bila e, dobra prilika za razvijene regije, dok za manje razvijene regije to nije nužno prioritet i mislim da trebamo naći srednji put. Na taj način se može zapravo prilagoditi potrebama uključenih regija. Treba se uh, usredotočiti na održivo upravljanje uh, i treba poduzeti mjere kako bismo spriječili sušu. Kohezijska politika nužna je za pravu kružnu e, ekonomiju i manje razvijene zemlje trebaju imati priliku e, moderniziranja e, sustava za obradu otpada ili izbrinjavanja otpada ili moraju moći izgraditi nove takve sustave ako ih već nemaju. trebamo se usredotočiti na poboljšanje zdravlja e, e, građana Europe s obzirom na to da bolnice u manje razvijenim regijama ne primaju, ne dobivaju e, investicije, ljudi naprosto nemaju pristup liječnicima i ordinacijama. Trebamo stvoriti sinergiju sa socijalnim fondom i sa njenom, njegovom komponentom koja se odnosi na e, zdravstvo i sa stupom socijalnih prava. Dragi kolege, mislim da trebamo smanjiti razlike među regijama i omogućiti pristup fleksibilnom financiranju koje će biti prilagođeno svakoj e, regiji. E, ispričavam se, ali smo ograničeni e, vremenom, zato sam vas pokušala e, vam <laughs> zapravo ukazati na to malo skratite. U ime gospođe Serve. Hvala izvjestiteljici na njenom radu. Mislim da nema sumnje kad je riječ o vrijednosti kohezijske politike i politike e, regionalne politike. Dakle, niko ne sumnja u njihovu korist za građane. Nažalost, proračuni tih fondova su e, značajno umanjeni u odnosu na prethodne financijske godine. Drago mi je da su ciljevi zaštite okoliša prioritetni Međutim, uz energetsku učinkovitost i prilagođavanje klimatskim promjenama i prijelaz na kružnu ekonomiju, upravljanje, to jest održavanje bioraznolikosti, trebamo dodati i održivo upravljanje, e, to je zbrinjavanje otpada. Smatram da je nužno da projekti koji imaju perspektivu treba biti prioritetni projekti kad je riječ o dodjeljivanju sredstava. podržavam zeleno financiranje i vjerujem da ove politike se trebaju upravo usredotočiti na to načelo. Vjerujem da ulaganja u medicinsku infrastrukturu, inovacije i istraživanja trebaju primiti financijsku podršku i to više nego što je to bio slučaj do sada. Nadam se nastavku dobre suradnje sa izvjestiteljicom i sa izvjestiteljima u sjeni. Hvala što ste bili E, kratki. Gospođa Ris u zamjenu. Dakle, danas u ime Aldea. Anilje Posjeć, pristup komisije, e, pomozite regijama da si same pomognu. Europa treba ulagati u područja kako bi se prešlo na ekonomiju sa niskim emisijama i kako bi se stvorila e, industrija koja će odgovoriti na potrebe tržišta u budućnosti, a u konačnici dovesti do e, neoslanjanja na e, poticaje. Treba pojednostavniti administraciju regionalnog razvoja i vrlo važno ciljevi fonda za regionalni razvoj i kohezijski fonda trebaju biti u skladu s pariškim eh, ugovorom. U nacrtu mišljenja navodi se i važna potreba reforme prometne infrastrukture s obzirom na to da su emisije u cestovnom prometu izuzetno visoke. Postavlja se pitanje želi li izvjestiteljica Um, staviti u obe politike, dakle ovaj sustav um, zelene Europe ili će to biti u dva uh, cilja. Hvala, gospodin Škrlec. Uh, uh, hvala, govorit ću na odličnom pristupu i nacrtu izvješća. E, Dijelim većinu njezinih razmišljanja i također sam zabrinut zbog prijenosa sredstava na fondove koji u još manjoj mjeri uzimaju u obzir potrebu ulaganja u projekte koji se bore protiv klimatskih promjena i zanemaruju potrebu okrupnjivanja projekata koji pozitivno utječu na okoliš te mijenjaju trenutačnu situaciju prekomjerne eksploatacije resursa u tom pogledu moram izraziti veliku zabrinutost za temu koja je veoma važna za naš odbor kružna ekonomija jedan je od ključnih uspjeha ovog odbora u ovom mandatu a sada je vrijeme za implementaciju i ostvarivanje svega što smo predvidjeli u paketu kružne ekonomije trenutno ne vidim kako će se kvalitetno pratiti ostvarivanje kružne ekonomije u europskom fondu za regionalni razvoj i kohezijskom fondu. Ključno je da države članice prepoznaju ciljeve u okolišnoj politici kao vlastite ciljeve koji doprinose razvoju lokalnih zajednica, razvoju regija i podizanju kvalitete života i zdravlja građana. Upravo fondovi o kojima danas raspravljamo trebaju biti glavni motori tih promjena i svjetionik za privatni sektor u kojem smjeru treba razvijati svoje poslovne modele. Samo na takav način možemo ostvariti zadane ciljeve ali je ključno da možemo pratiti kako trošimo europski novac i jesmo li na pravom putu. Hvala. Hvala vam. U ime komisije gospodin Giland. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Hvala na pozivu i što ste mi omogućili da govorim danas na ovom sastanku. Zahvaljujem izvjestiteljici na pozitivnom i konstruktivnom pristupu, a posebno pozdravljam e, prepoznavanje e, napora koje je ložila komisija e, u cilju razvoja zelenije Europe s nižim emisijama. Ova dva fonda o kojem govorimo danas su ključni elementi u davanju doprinosa takvom razvoju indikativni postotci na koje smo usredotočeni kada je riječ o zelenoj Europi viši su od prosjeka eh, iz komisijnog eh, proračuna i to za razdoblje nakon 2020. i upravo zbog vrste aktivnosti. Dakle, imali smo, čuli smo različite eh, primjere od naših cijenjenih članova odbora spomenuo bih nekoliko važnih stvari. Prvo, kad je riječ o strukturi regulative, danas imamo e, specifične regulacije e, i regulative za fondove gdje se e, detalji navode vezano uz svako određeno područje. Uz te specifične regulacije postoji jedna regulativa koja je zajednička a ona sadrži puno više pojedinosti i navodi neke elemente koje su spomenuli i članovi danas, primjerice kad je riječ o koncentriranju financiranja. Većina tih, e, većina toga nalaze se u ovim pojedinačnim e, dijelovima i mislim da će, da treba reći da će najsiromašniji dijelovi nakon 2020. primiti više, veći udio zapravo, tako da ćemo mi e, malo povećati tu koncentraciju e, za najsiromašnije dijelove e, Europske unije. Na kraju želim naglasiti da tekst ove regulative je relativno kratak i to je bio svjestan odabir komisije mi smo pokušali u cilju stvaranja cilju pojednostavljenja smanjiti regulativu, smanjiti količinu teksta. Uspjeli smo u smislu skraćivanja uh, u pola u smislu broja riječi. Mi znamo da to ne znači automatski i pojednostavljenje, ali vjerujemo da u velikoj mjeri znači i želimo u mjeri u kojoj je to moguće izbjeći previše e, detalja i mogućih aktivnosti kojima se može pružiti podrška. Jedan od najvažnijih elemenata e, provedbe politike je e, suradnja i ne želimo tu propisivati previše detalja u smislu regulative E, jer želimo omogućiti dostatnu fleksibilnost kako bi države članice i regije mogli prilagoditi svoje programe e, najprimjerenijoj kombinaciji prioriteta za njihova određena područja i regije. I upravo zbog toga možda na nekim mjestima nećete e, vidjeti detaljno izlaganje detaljno navođenje određenih aktivnosti primjerice podrška e, zdravstvenom sustavu ili kružnoj ekonomiji. Dakle, to se navodi, međutim, na, u tom dijelu ne navodimo onda detaljne primjere za jedno i za drugo i to smo učinili namjerno jer smo željeli samo kreirati okvir koji će omogućavati fleksibilnost e, prilikom odabira relevantnih projekata, projekata na terenu. I zato sam htio zapravo objasniti moj, naš pristup. Hvala, gospođo Konečna. Imate riječ, kratko. Hvala. Evo, kratko ću izlagati. Zahvaljujem kolegama i kolegicama i izvjestiteljima u sjeni i željno iščekujem raspravu. Otvorena sam prema različitim stajalištima i viđenjima i sigurna sam da ćemo imati dovoljno vremena kako bismo porazgovarali o različitim prebacivanja sredstava na našim sastancima izvjestitelja o sjeni. 5. rujna je rok za podnošenje amandmana. Nakon toga ćemo imati glasovanje u odboru. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Razmatranje nacrta mišljenja o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom. Ovdje vam moram reći da je odbor Agri odlučio da e, se glasovanje drži ranije i u ovom trenutku postupka jedini način da usvojimo mišljenje bio bi da imamo kratak rok, vrlo kratak rok za, za ulaganje amandmana Izvjestiteljica je to već rekla. Ja ću vas obavijestiti da je rok za ovo izvješće za ulaganje amandmana sutra u 14 sati. No, riječ dajemo izvjestiteljici sada kako bi nam objasnila o čemu se ovdje radi. Izvolite. Hvala predsjednice. Izvorno je prijedlog temeljen na činjenici da u lancu opskrbe hranom imamo vrlo jake karike u distribuciji prehrambena industrija, međutim imam i neke slabije karike, to su poljoprivrednice, posebice e, mala i srednje velika poljoprivredna gospodarstva. Postoji širok konsenzus među raznim državama o tome da trebamo izbjegavati nepoštene trgovinske prakse e, zbog različite pregovaračke moći. Zajednička poljoprivredna politika uvela je nove odredbe za poboljšanje položaja na tržištu ovakvih subjekata, ali trenutno ima još manevarskog prostora pogotovo što se tiče zakonodavstva. Imamo instrument e, inicijative za e, prehrambeni lanac, to je inicijativa koja sadržava dobre prakse. Nažalost, međutim, to je nedovoljno da bismo suzbili nepoštene trgovačke prakse. 20 država Europske unije, među kojima Španjolska, već imaju nacionalne zakonske odredbe za borbu protiv nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Zato trebamo odrediti minimalne uvjete kao što je učinila komisija za zaštitu e, subjekata, odnosno za suzbijanje ovakvih praksi. Prijedlog je dobar, ali može se poboljšati E, kako bismo izbjegli da to bude samo politička gesta. To ne smijemo dozvoliti. U tom duhu predlažem nekoliko izmjena. E, izvješće i mišljenje kolega De Castro je također dobro. Ovdje se inzistira na odnosu između malih srednjih poduzeća koji kupuju i koji prodaju robu. Bez obzira na to, svi subjekti trebaju biti zaštićeni. Amandmani 1, 2, 4, 5 i 8 idu upravo u tom smjeru. Treba biti jasno to da države članice mogu primijeniti i strože pravila u odnosu na pravila e, ove direktive. To treba biti jasno i ova se mjera treba primjenjivati u cijelom tekstu, ne samo u nekim člancima kako predlaže komisija. Amandman 20. ima upravo taj cilj. Tekst komisije ne bavi se e, prodajom s gubitkom. To je jedna od e, praksi koja je najštetnija. Neki dobavljači imaju jako malo manevarskog prostora za reagiranje zbog nesigurnosti i pravne nesigurnosti. To je amandman 17. Nakon toga uvođenje pisanih ugovora je e, neophodno e, ili barem preporučljivo kako bismo izbjegli e, prijevarne radnje. Zajednička politika, porobina politika trebala je predvidjeti ovu obvezu u svim državama članicama, a države, vlade mogu nametnuti ovakve ugovore na vlastitom teritoriju. U sklopu direktive isključuje se uvođenje obveznih ugovora, ali bi se barem trebalo reći to da ova mogućnost postoji za države članice. Tu smo sada kod amandmana broj 22 gdje E, također imamo važne elemente, a sutra e, prije 12 sati ću uložiti dodatne amandmane. Moramo izbjeći nepoštene trgovačke prakse i to činiti na ujednačen način kako bismo uveli ujednačene sankcije. Ja sam predložila sličnu formulaciju u odnosu na ono što postoji u području ribarstva, to je amandman broj 27. To je amandman e, koji je možda i može biti predmetom rasprave, ali ja sam tu tekst preuzela iz drugih e, zakonskih akata. Možda moja formulacija se može i malo izmijeniti. A što se tiče već poduzetih mjera na nacionalnoj razini, države članice bi trebale stvariti nacionalne observatorije prehrambenog lanca za praćenje cijena i nepoštenih praksi to u mojoj državi već postoji. Taj instrument bio bi ključan za razmjenu podataka među državama članicama i između država članica i Europske komisije. To je amandman broj 18. To je načelno ono što sam ja predložila u svom nacrtu mišljenja. Podsjećam vas da je rok za podnošenje amandman sutra. Hvala. Gospodin Tanasesku. Hvala, gospođo predsjednice. Prvo želim zahvaliti izvjestiteljici zato što je pokušala poboljšati prijedlog komisije. Nepoštene trgovačke prakse dovode do više bacanja hrane i loših standarda kvalitete, zato ih mi trebamo ograničiti i to što je brže moguće. Mnoge države članice unije imaju posebne zakonske odredbe u tom području i zato smo i prihvatili prijedlog komisije ali moram iskreno reći da sam razočaran, očekivao sam i kompletni prijedlog ali to je dobra polazna točka i mislim da je izvjestiteljica učinila važne korake za poboljšanje prijedloga komisije. Slažem se da bismo trebali pokušati e, proširiti područje primjene ovog dokumenta. Trebali bismo dodati popisu nepoštenih trgovačkih praksi E, neke prakse koje ovdje nisu spomenute i nadam se da ćemo uspjeti ovdje u direktivu uključiti još e, više praksi i da će taj popis postati iscrpan. Načelo e, povjerljivosti i neobjavljivanja podataka trebalo bi se primijeniti ovdje i to je sve od mene. Hvala. Gospođa Krupa. Hvala. E, također zahvaljujem kolegici koja se pozabavila ovom temom, zahvaljujem Europskoj komisiji koja je obradila važnu temu, a to je iskorištavanje poljoprivrednika, ali i bacanje hrane. Zbog svega toga dolazi do gotovo istrebljenja poljoprivrednika u Poljskoj nedavno su e, je neko šumsko voće koje je kupljeno za 10 centi onda prodano u maloprodaji za 4 eura. To je čak 400% više od nabavne cijene. Dobro je da postoje pravila na europskoj razini. Već postoje neka pravila na nacionalnoj razini, ali problem je europske prirode i tiče se pogotovo velikih prodavača. Trebamo predvidjeti i određene sankcije. Zato što budući da etika nije dovoljna, trebamo se prihvatiti sankcija. Ovdje nismo uključili u ovaj tekst poljoprivredne zadruge. Pitanje je zašto? Pogotovo u svjetlu toga što e, veliki supermarketi iskorištavaju e, e, poljoprivrednike. Hvala. Ja želim zahvaliti izvjestiteljici Pilara Juzo na odlično određenom poslu na ovom dokumentu. Evo samo kratko općenito. Nepoštene trgovačke prakse su nešto protiv čega smo svi mi i zato se trebamo time pozabaviti. Pitanje je kojim mjerama ćemo to učiniti, na koji način europsko zakonodavstvo se e, treba suprotstaviti tom fenomenu. Imali smo dvije procjene učinka i komisija je došla do učinka da trebamo zaštititi najslabije subjekte koji imaju manju pregovaračku moć u e, lancu opskrbe hranom. Za mene je važno to da imamo jasno e, i e, pošteni lanac opskrbe hranom kako bi svi imali iste šanse. Kolege sada pokušavaju lagati amandmane. Raspravljali smo o tome i u klubu zastupnika Aldea. Kako proširiti područje primjene ovog prijedloga komisije? Ne bismo trebali rješavati probleme koji ne postoje, a emotivno gledano naravno da trebamo suzbiti sve nepoštene trgovačke prakse, ali ne vidim i koje su negativne posljedice ako proširimo područje primjene. Možda postoje neki dobri argumenti u prilog tomu da trebamo veću fleksibilnost kod ugovora. To je pitanje za Europsku komisiju. Zbog čega ste predložili samo tu izmjenu područja primjene, zašto niste razmišljali o nekim predlozima koji su sada na stolu da se e, na drugačiji način proširi to područje primjene. Drugo pitanje, postoje razlike među državama članicama. Neke države članice imaju nacionalno zakonodavstvo o nepoštenim trgovačkim praksama, a druge države članice možda imaju manje savršeno zakonodavstvo o tome. Mislim da je važno imati dobar okvir na europskoj razini, tako da možemo podijeliti dobre prakse s drugima. Ali nacionalno zakonodavstvo na prikladniji način pardon, međunarodno zakonodavstvo je puno bolji način rješavanja tog problema. Puno bolje nego na europskoj razini ja ne kažem da sam protiv europskog zakonodavstva, nego samo kažem da bih volio postaviti to pitanje Europskoj komisiji što se misli o međunarodnoj razini. Hvala. Gospođa Konečna, izvolite. Kratko, molim vas. Hvala. Predsjedateljice, oprostite, znam da imamo jako malo vremena na sporaganju. Ne samo kako bismo pripremili ovo mišljenje, koje će imati veliki utjecaj na čitav ovaj sektor u Europi. Imamo jako malo vremena za raspravu. Jako mi je žao zato što ovo mišljenje može fatalno utjecati na poljoprivredu, na život građana, na sve nas. Većina država članica ima određena pravila, ali ta pravila nisu usklađena i razne države članice koriste rješenja koja nisu kompatibilna e, međusobno i zato nemamo dobru koordinaciju. Evo samo nekoliko točaka koje želim spomenuti zbog kojih sam zabrinuta što se tiče ovog izvješća. Neke točke tiču se država članica njezinih građana. Kad govorimo o MSP-ovima, govorimo samo o malim i srednjim poduzećima, ali ove prakse se ne odnose samo na ta poduzeća. Nedavno smo vidjeli da čitav lanac opskrbe hranom ima veze sa nepoštenim trgovačkim praksama. Bez obzira na veličinu tvrtke, nema, ne postoji nikakva definicija nepoštenih trgovačkih praksi, ali postoji popis što je onda nepoštena trgovačka praksa. bez obzira na to što imamo e, taksativan popis koji nije bio uopće koristan u nekim državama članicama, bez obzira na to što su neki uspjeli zaobići određena pravila, da su neki slučajevi došli pred sud. To sve nije bilo dovoljno. Što se dogodilo? Suzbili smo jednu nepoštenu praksu, a stvorila se nova. Ako trebamo braniti e, građane i zaštititi ih od ovakvih praksi, trebamo se pokrenuti e, na drugačiji način, jer do sada je sve ovo bilo nedovoljno. Govorili smo o ugovorima, ali ne možemo sve e, odnose riješiti ugovorom. Ne, moguće je i neke, neka pravila ove direktivi zaobići nisu svi ugovori između dobavljača i subjekta za prodaju na malo ovdje obuhvaćeni. Odnos između dobavljača i prodavatelja treba biti bolje reguliran, ali na taj način nećemo direktno pomoći malim proizvođačima. Jedino dobro što je ova direktiva učinila jest to što je podržala ono što se već događa u državama članicama, ali zapravo je distribucijskom lancu dala mogućnost da i dalje caruje i zadrži veliku moć. Trebali bismo jednostavno ovaj prijedlog vratiti komisiji, a ja imam 25 amandmana koje ću uložiti i borit ću se da oni prođu. Hvala. Svakako vas molim da amandmani budu na engleskom, e, a njih ćete uložiti sutra. Gospodin Lavija, hvala. Zahvaljujem izvjestiteljici na uloženim naporima. U 20 od 27 država Europske unije danas postoji već nacionalno zakonodavstvo o tom pitanju. Međutim, e, zakonodavstvo ne funkcionira u mnogim državama. Pogotovo zbog sve većeg širenja robne razmine trebamo zajednička pravila, dakle usklađivanje na europskoj razini. Potpuno se slažem s onim što je učinila izvjestiteljica što se tiče prijedloga proširenja ne samo e, buhvaćanja e, poljoprivrednih proizvoda, prehrambenih proizvoda, nego općenito svih poljoprivrednih proizvoda. E, dakle, tu je uključila neke proizvode koje komisija htjela isključiti. Imamo i neke posebne aspekte što se tiče prodaje uz gubitak. to je negativno za proizvođače i za mala i srednja poduzeća koja su aktivna u prvoj fazi proizvodnje hrane. Imamo ugovore, to je istina, ali ugovori se različito primjenjuju u raznim državama članicama. Ova disciplina bi se trebala ujednačiti i trebala bi imati pozitivne posljedice. U pojedinim državama bi e, se trebala dobiti pomoć od država, od same države, a to je već postignuto i u nekim državama članicama. Osim toga imamo i temu sklapanja ugovora između pojedinih karika u lancu opskrbe. U nekim državama je to bilo uspješno, u drugim državama se E, ta praksa zaobišla. Trebamo ovu temu e, riješiti na ujednačeniji način kako bi se pravila manje zaobilazila i kako bismo kvalitetnije uredili odnose između subjekata. I još posljednje jer nemam dovoljno vremena. Postoje neke implikacije vezano uz ovaj zakonodavni akt. Moramo imati sankcije koje će pogoditi one koji se ne žele prilagoditi novom sustavu. Jer u sustavu poljoprivredno-prehrambene proizvodnje koji je fragmentiran, postoji opasnost da ćemo pogoditi upravo one koji imaju manju pregovaračku moć, koji se ne mogu prilagoditi na sve veće volumene eh, velike prodaje, prodaje na veliko. Gospodin Mögele, moramo biti brzi zato jer nam istječe vrijeme. Hvala gospođo predsjednice. Želim naglasiti da je ovo prijedlog rezultat vrlo dugačkih i teško, dugačkog i teškog procesa koji je trajao više od deset godina. I na kraju krajeva mislim da smo uspjeli sve argumente i sve dokaze objediniti kako bismo osigurali da postoji snažna e, argumentacija za direktivu koju predlažemo. Mislim da postoji velika šansa da direktiva bude usvojena do kraja mandata ovog parlamenta. O tome smo govorili i s vašim eh, kolegama iz odbora za poljoprivredu i eh, nitko ne zna što bi se dogodilo s ovim prijedlogom ako se ne usvoji do kraja mandata ovog eh, parlamenta. Dakle, postoji ta mogućnost i bilo bi dobro da ju iskoristimo. Jedno pitanje koje je izvjestiteljica spomenula jest pitanje e, proširenja djelokruga direktive. Zašto komisija predlaže zaštititi mala i srednja poduzeća u odnosu na velike? Zato jer vjerujemo da trebamo zaštititi slabe nasuprot jakima i ne vidimo stvarnu argumentaciju za zaštitu multinacionalna proizvođača hrane u odnosu na važne maloprodajne lance. Zašto zaštititi Carrefour i Unilever u odnosu na Carrefour? Nisam vidio vjerodostojne argumente koji bi to objasnili. Drugi argument jest pravni argument zato jer djelujemo temeljem članka 43. ugovora, dakle to je pravna osnova, tu moramo biti vrlo oprezni da ne idemo predaleko i da se udaljimo od poljoprivrednika koji je osoba koju želimo zaštititi dakle vezano za komercijalne odnose između nepoljoprivrednih subjekata kao što je veliki, velika, e, veliki multinacionalni proizvođač hrane i maloprodajne lance jest rizično sa pravnog stajališta i to smo vrlo pomno analizirali i to je razlog zašto smo ostajemo na razini malih i srednjih poduzeća. Dakle, prijedlog direktive ima za cilj osigurati na europskoj razini minimalnu harmonizaciju, dakle minimalno usklađivanje i kao što je rečeno postoje 20 država članica koje već imaju zakonodavstvo koje je posve različito, ali i 7 država članica koje takvo zakonodavstvo nemaju dakle nemaju u zakonodavstvu u tom segmentu. Dakle, veliki, velika zadaća, veliki izazov jest pronaći e, ravnotežu između, pronaći dakle usklađenost između zakonodavstva koje je divergentno i o, situacije kada takvog zakonodavstva nema i na neki način ih objediniti. Vjerujemo da uz e, pristup minimalne harmonizacije to se može učiniti i tu zbog toga smo utvrdili koje su to najštetnije e, nepoštene trgovačke prakse s kojima se bave neke države članice i onda smo definirali na vrlo jasan i e, razuman način. To je u skladu s načelom subsidijarnosti i činjenicom da ono što predlažemo mora se nositi sa privatnom autonomijom što je glavno načelo privatnog prava. Još nekoliko komentara vezano za amandmane koje je e, predložila izvjestiteljica. Želim započeti sa amandman 18, 20 i 21 koji povećava broj praksi. Dakle, formulacija tih praksi u tim amandmanima je toliko široka da bi oni doveli do toga da od minimalne harmonizacije ima, idemo na punu harmonizaciju, što po što mislimo da nije stvar koju treba ovdje napraviti. I dopustite da konkretiziram neke stvari vezano za e, određeni broj amandmana i da ih komentira. Dakle, što se tiče amandmana osmog koji isključuje zadruge iz djelokruga ove direktive, ne vidim e, valjanog razloga za to postoje puno e, poljoprivreda koji su suočeni sa e, zadruge koje su se razvile u poprilično velike subjekte i njima e, zapravo branimo pravo da se brane od nečega što smatramo da je nepoštena trgovinska praksa. To nije u skladu s nizom odredbi u zajedničkoj poljoprivrednoj politici koji su vezani za ugovornim odnosima gdje su zadruge također pokrivene. Idući amandman je amandman 17 koji se odnosi na prodaju ispod troška proizvodnje. To je koncept koji je vrlo teško primijeniti u praksi zato što postoji potreba da se zaista uđe u financijsko planiranje tih tvrtki. Dakle, to je pitanje može li se e, razumno primijeniti ono što smo vidjeli je vrlo dvojbeno. I drugo, vjerujemo da to ne pokriva djelokrug ove direktive, jer to nije praksa koja ima ulogu u kontekstu odnosa između e, dobavljača i kupaca. I treća stvar odnosi se na amantman e, amandman 22 vezan za pisane e, ugovore. Naime, države članice već sada mogu e, pisane ugovore učiniti obveznim. E, stoga nema smisla to uključivati u direktive. Postoji cijeli niz odredbi u koji omogućuju prodavača, dakle e, dobavljača da traži e, takav e, ugovor. Dakle, u ovom trenutku nema potrebe da se ide u to pitanje. I na posljednju stvar jest amandman 27 vezan za kazne. Uzeo sam na znanje da možda neki kriteriji mogu biti od koristi kako bi se bolje usklađivalo kammanen. Međutim, amandman predlaže jest drakonska mjera 2% e, prometa to je za tvrtku kao što je Carrefour e, koji ima promet od 65 milijardi eura, to bi bilo kazna 1,3 e, milijarde eura. Možda da porazmislimo to kakva je to visina kazne. To je zacijelo disproporcionalno i napose kada se radi kada bi se to e, trebalo povećati još za e, dodatno nepoštivanje e, određenih praksi. Dakle, da zaključim, ja bih pledirao za E, pristup koji smo stavili na stol, to je minimalna harmonizacija koja nam daje mogućnost da stvorimo jedan novi okvir koji e, se zapravo slaže sa zakonodavnim e, sustavima država članicama i otvara prostor za institucije da se slože u vrijeme i prije kraja mandata ovog parlamenta bez dodatnih opterećivanja e, kroz e, još više e, detalja. Hvala lijepa. Gospođa Ayuso, ako vas mogu moliti samo engleski. Biću kratka. Hvala gospođo predsjednice i hvala svima koji su sudjelovali u raspravi. Ova E, direktiva je bolja bez nego nikakva direktiva. Imamo takvih iskustava u mojoj zemlji, imamo e, što se tiče nepoljoprivrednih tijela, to nije pitanje karfura, e, to je pitanje komercijalizacije poljoprivrednih proizvoda o kojima govorimo, a to je nešto što moramo imati na umu očigledno nećemo se baviti e, deterđentu koji Carrefour prodaje, već samo o prehrambenim proizvodima. Dakle, nepoštene prakse postoji ih e, puno, možete ih e, definirati e, na različite načine, možete ih interpretirati na različite načine. Što se tiče amandmana osmog, dakle tu radi se o zadrugama, dakle odnos zadrug prema svom članu je različit. U mnogim zemljama, barem u Španjolskoj, postoji zakon o zadrugama koji to regulira. Ukoliko je pro E, ako je prodavatelj na gubitku, to je lako zadefinirati i to je nešto Dakle, ono što dobivamo u smislu tužbi jest upravo prodaja ispod troška proizvodnje. Kada se radi o e, dakle, sankcijama i kazna, ja nisam niti tu bila sretna sa svojim e, tekstom, dakle pitanje prometa određenog poduzeća no e, općenito količina e, e, profita koji je stvoren. Hvala svima. Dakle, rok za amandmane je sutra do 14 sana, samo na engleskom jeziku. Hvala lijepa prevoditeljima što su nas danas izdržali. Cijenimo njihov rad. Hvala vam lijepa. Sutra ćemo se vidjeti u 9.30.